ja sam e, Sikirski predsjednik odbora Agri u Europskom parlamentu. Pozdravljam vas na današnjem sastanku. Ispričavam se ako ću možda brzo i energično govoriti, ali nemamo mnogo vremena na raspolaganju. Htio bih e, da vi gosti na najbolji mogući način iskoristite vrijeme koje imamo na raspolaganju. Čast mi je što vam mogu poželjiti dobrodošlicu na sastanku nacionalnih parlamenta sa Europskim parlamentom. Mi smo zastupnici koji se bave poljoprivredom i hranom. Zato pozdravljamo sve vas prisutne. Došlo je do poteškoća prije samog početka ovog sastanka, ali mislim da poteškoća ipak nije bilo previše, pa se ispričavam zbog toga. Evo nekoliko ključnih informacija. Vezane su uz budućnost poljoprivrede i e, proizvodnju hrane. Nakon posljednjih događaja došlo je do komunikacije povjerenika a u svibnju ćemo imati predstavljanje nacrta financijskog plana. U svibnju ćemo imati također predstavljanje zakonodavnog paketa komisije. U raznim govorima čućemo nešto više o svim ovim temama. Pozdravljam našeg povjerenika. Kažem da je naš povjerenik zato što radi e, u sektoru kojim se mi bavimo. Želim dobrodošlicu povjereniku Hoganu, jako nam je drago što ste danas s nama. S nama je, kao što ste vidjeli, bugarski ministar Porozanov koji ovdje predstavlja Vijeće Europske unije. on je također ministar poljoprivrede. Bugarska trenutno ima predsjedanje nad Europskom unijom. S nama je također gospodin Jozef Plank, glavni tajnik u Austrijskom ministarstvu za ruralni razvoj. Drago nam je što je on danas s nama. Austrija će sljedeća biti predsjednica Europske unije. Imamo također druge parlamentarne e, zastupnike i imamo i irskog predstavnika. Gospodine Dorfman, vi ste također ovdje, prezentirat ćete svoju prezentaciju. Gospođa Aguilera je također ovdje kao podpredsjednica našeg odbora. A imat ćemo također obraćanje gospodina Pleve, direktora komisije. imat ćemo dvije panel diskusije na kojima će moderatori biti poznati novinari. Oni će svakako raspravu voditi mnogo bolje od mene. Želim i njima dobrodošlicu. Imate e, dva papira za prvu i drugu panel diskusiju. E, ovime se možete javiti za riječ. Naše će službe prikupiti vaše zahtjeve za javljanjem, a tajništvo će onda sastaviti popis govornika kako bi svi zastupnici iz svih država mogli sudjelovati u raspravi. a pa sudjelovat će i zastupnici Europskog parlamenta u samoj raspravi. Mislim da je sada sve jasno, e, vrijeme je prilično oskudno danas, tako da sada bez okljevanja krećemo sa prvim govorom. Govornik je povjerenik Hogan, a sljedeće obraćanje bit će obraćanje ministra Porodzanova. Svi očekujemo što će reći govornici u ovim intervencijama kako bismo dobili više informacija o problemima koji trenutno su pred nama za budućnost, a tiču se zajedničke poljoprivredne politike. Hvala. Riječ ima povjernik Hogan. Hvala predsjedniče, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta, gosti, dame i gospodo. Kao prvo želim zahvaliti predsjedniku odbora AGRI, gospodinu Sikerskom, na pozivu da sudjelujem danas na ovom interparlamentarnom sastanku. Jako je važno da se angažiramo s nacionalnih parlamenta, to je nešto što je komisija odredila svojim prioritetom. Procjenjuje se da zastupnici, odnosno da povjerenici su bili 470 puta u posjetu nacionalnim parlamentima u 28 država članica, a ja sam bio u više od 20 nacionalnih parlamenta i ovoga tjedna ću također ponovno biti u Irskom parlamentu. Prošloga tjedna sudjelovao sam u raspravi u Europskom parlamentu o pitanju sudjelovanja nacionalnih parlamenta u europskom političkom procesu. Pokušali smo shvatiti koje su moguća poboljšanja u ovim mehanizmima. Tijekom moga govora primijetio sam da nacionalni parlamenti igraju ključnu ulogu, a igrat ključnu ulogu u približavanju Unije građanima kroz kontrolu aktivnosti njihovih vlada na europskoj razini i angažiranje sa europskim institucijama. Današnji interparlamentarni sastanak danas je odlična mogućnost za članove nacionalnih parlamenta da bi se sastali s kolegama iz Europskog parlamenta kako bi dali važan doprinos pripremi Europske komisije što se tiče zakonodavnih prijedloga za budućnost proizvodnje hrane i poljoprivrede nakon 2020. godine. Objavljena je u studenome komunikacija komisije, a od tada Europski parlament e, raspravlja u e, sklopu ovog odbora i vijeću se raspravlja na vijeću ministara poljoprivrede o toj komunikaciji također zahvaljujem kolegi Porozanovu za angažman u vijeću. Zahvaljujem također gospodinu Dorfmanu, izvjestitelju Europskog parlamenta za ovu komunikaciju i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su proizveli izvješće za odbor Agri Europskog parlamenta. Nadam se da će idućeg tjedna doći do glasovanja te komunikacije. Idića dva mjesta bit će jako važna za budućnost e, i za smjer e, proizvodnje prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji. Idući tjedan ćemo imati e, prijedlog, e, prezentaciju prijedloga za idući višegodišnji financijski okvir. Tako da ne smijemo imati ikakve iluzije u trenutku kad imamo Brexit i kad imamo e, veće izazove za naš proračun, mi ćemo reagirati. Ključne odluke će se donijeti na kraju krajeva na razini država članica čiji vođe trebaju odlučiti jesu li spremni povećati finanski doprinos europskom proračunu i ako jesu, za koliko. Ta odluka će odrediti e, kako će završiti proračunski e, postupak koji će se događati idućih godina. Kao članovi nacionalnih parlamentarnih odbora vjerujem da i vi dijelite isto stajalište. Vi želite da ova politika ostane jaka, da se dobro financira i da daje potporu dohodku e, naših poljoprivrednika, da se time ojača tkivo ruralnih područja kako bismo bili sve bliži e, ambicijama u pogledu zaštite klima. Kao povjerenik za poljoprivrednu, ja sam e, se također bavio poljoprivrednom i u prošlošću, 27 godina u Irskom parlamentu i vjerujem da je zajednička poljoprivredna politika položila test vremena i da i dalje pruža odličnu vrijednost za novac našim građanima. Zato prva poruka onim parlamentarcima koji žele bolje financiranje ZPP-a je da se vrate kući i da se obrate onim vladama koje trebaju odlučiti o tome. Gospodin Nohl vrlo rijetko e, plješće kad ja nešto kažem, dakle to stvarno treba negdje zabilježiti u kalendaru. Dobro financiranje ZPP-a, ja dajem na to odgovor da mi moramo i dalje podupirati naše poljoprivrednike. To je već rečeno u temeljnim ugovorima, a ti su ugovori danas relevantniji nego ikad i to će se također vidjeti u zakonovnom predlogu komisije. Da vas podsjetim što je rečeno u komunikaciji komisije mi smo rekli da e, izravna potpora dohodku ostaje ključna, a izravna plaćanja e, popunjavaju jaz između e, dohotka iz poljoprivrede i iz drugih ekonomskih grana. To omogućava sigurnosni mehanizam u svim dijelovima Europske unije, čak i u onima sa prirodnim ograničenjima gdje se dobivaju plaćanja na temelju politike u ruralnom razvoju i također imamo prednosti na ekonomskom, e, ekološkom i socijalnom planu. Dakle, izravna plaćanja su ključni dio zajedničke poljoprivredne politike u skladu sa obvezama iz europskih ugovora. E, razina primanja i garancija te razine je ključno za dobrobit šire zajednice i to ne samo za poljoprivrednike koji proizvode visokokvalitnu hranu, nego oni su i na prvoj liniji borbe za zaštitu okoliša i oni se na terenu bore protiv klimatskih promjena. E, što se tiče ovoga pristupa e, zaštite dohotka, Drago mi je što Europski parlament e, i što su članovi ovoga odbora dali veliku potporu meni u svemu tome i zahvaljujem također bugarskom predsjedništvu i ministru Porozanovu. Zahvaljujem i želim pocrtati da ste time pokazali da je ovo ključno pitanje za vas. Zbog proračunskih izazova koji su pred nama očekujemo vašu potporu idućih mjeseci. Nakon objave predloga za VFO iduće tjedna imat ćemo objavljenje raznih sektorskih prijedloga i to krajem svibnja, početkom lipnja i to ćemo prezentirati su zakonodavcima i dalje se radi na pripremi tih zakonodavnih prijedloga. A prvo što želimo reći je da se povodimo onime što smo objavili komunikaciju studenome, tako da ćemo predstaviti prijedlog koji će biti vjerodostojan kako bismo postigli ciljeve modernizacije i pojednostavljenja. Vjerujem da e, svi cijene i podržavaju ovaj pristup komisije i taj pristup je bolje shvaćen sada, e, tako e, da možemo reći da smo uspjeli bolje objasniti što je pisalo u toj komunikaciji koja je sadržavala mnogo stranica. Ali kao ključni e, element komisije, ovog prijedloga komisije moramo reći da se koncentriramo na subsidijarnosti. To znači da i države članice moraju biti odgovornije za svoje odluke neke odluke utječu na građane, ali također time se građani približavaju politikama. Europska unija ima jako važnu ulogu u osiguravanju zajedničke poljoprivredne politike. Naša politika će biti i dalje na europskoj razini i imat ćemo veću fleksibilnost za provedbu na razini država članica. Ne možemo očekivati da ćemo imati e, univerzalna rješenja za 28 država članica gdje će grčki i finski poljoprivrednici na jugu i na sjeveru imati e, istu perspektivu. nemoguće je jer e, perspektive su različite, ali ciljevi moraju biti isti. To treba e, podcrtati za budućnost. Zajednički strateški planovi E, moraju se pisati na razini država članica i svatko u nacionalnim parlamentima odigrat će važnu ulogu zato što ćete biti konzultirani sa strane vlade i ministarstva poljoprivrede u vlastitim državama, a vi ćete morati onda i dati odobrenje za zakonodavni predloge koje ćete dobiti od Europske komisije. E, Imat ćemo i ciljeve, indikatore koji će se odrediti na europskoj razini, razini i time ćemo osigurati zajednički karakter ove politike. Što se tiče strateških planova, znam da neki su zabrinuti zbog toga. E, I vi sigurno znate da trebamo osigurati da izravna plaćanja ni na koji način ne budu zaustavljeni u dostizanju do e, poljoprivrednika. To je dio strateškog plana. Mi ćemo to osigurati sa djelomičnim odobrenjem za neke stupove politike. Uključit ćemo specifične odredbe kako bismo omogućili ovaj parcijalni, e, parcijalno odobrenje, kako bi plaćanja došla do e, poljoprivrednika čak i kad je u tijeku rasprava o drugim dijelovima plana. Kolege, mislim da svi možemo biti ponosni ulogom odbora AGRI e, tijekom 50 godina, ne samo u osiguranju sigurnosti hrane, nego u razvijanju prihvaćanja europskog projekta. To je politika vrlo bliska građanima i e, osigurava samodostatnost građanima. to je važno i za proizvođače koji se trebaju prilagoditi izazovima svakodnevno ali uspješnost ovisi o dobro funkcioniranju e, unutarnjeg tržišta i o e, konkurentnosti. U izvješću gospodin Dorfman je rekao da je integritet jedinstvenog tržišta i stvarna zajednička politika e, glavni prioritet. Moram to podcrtati ali bez obzira na novi pristup e, u postizanju te politika, zajednički karakter e, zajedničke poljoprivredne politike mora se zadržati. To će biti dalje politika koja se bavi ograničenim e, brojem zajedničkih ciljeva, a mjeri se zajedničkim indikatorima i podložna je sustavu odobrenja pod kontrolom Europske komisije. To je način na koji ćemo zaštititi integritet unutarnjeg tržišta i osigurati da imamo jedinstvenu polaznu točku e, za sve. Predsjedniče, znam da sam dugo govorio, pa ću sada ubrzati. Predugo su poljoprivrednici bio dio problema, a ne dio rješenja u zaštiti okoliša. Ako razmišljamo o različitim e, uvjetima u kojima oni rade u Europskoj uniji, moramo još jednom se složiti oko toga da je univerzalni pristup ekologizaciji nešto što nije dalo očekivane rezultate. Tražit ćemo država članica da nam podastru razne načine na koje u svojim državama članicama misle postići željene rezultate. A to je za e, dobrobit sviju moramo imati bolje djelovanje na lokalnoj razini i bolju integraciju postojećih instrumenata i operativnih načina kako bismo postigli ambicioznije ciljeve. Siguran sam da se često bavite dijalogom s mladima i znate da su mnogi zainteresirani za poljoprivredu eh, ili razmišljaju o tome. Znate da se oni suočavaju s mnogim preprekama kad žele pristupiti zemljištu i e, komisija je zato odlučila preuzeti svoj dio odgovornosti i donijeti više instrumenata i mjera koje će biti e, u prilog mladih poljoprivrednika. U ruralnim područjima naše zajednice trebaju mnogo toga. Mnogi ljudi žive u ovakvim područjima, a nisu uključeni u poljoprivredu. Inicijativa pametnog sela koja je e, lansirana prije godinu dana govori o ruralnim zajednicama koje trebaju pronaći praktična rješenja u postizanju e, i ostvarivanju svojih šansi. Gospodin Bongović i gospodin Sani, zastupnici Europskog parlamenta i ja sudjelovali smo u projektu u Sloveniji. Tamo je bio vrlo važan događaj kad je pokrenut pilot projekt za razvijanje modela za ekološke socijalne e, e, socijalna mjesta gdje građani mogu živjeti u poboljšanim uvjetima života. Zahvaljujem što su ovih deset pametnih sela razvijeni u Europskoj uniji, a kao parlamentarci molim vas da pratite tu inicijativu i da se uključite u nju kako biste osigurali da druge države članice ne zaostanu. Želim još jednom e, reći da imamo zajedničku ambiciju, davanja potpore našim poljoprivrednicima. Moramo shvatiti što možemo učiniti za postizanje najboljih ciljeva u klimatskim promjenama u ekološkom pristupu. Naša politika je zajednička za sve. E, građani žele kvalitetu hrane. I moramo imati potrebne resurse da bismo ostvarili te ta očekivanja i nadam se da ćemo zajedno surađivati idućih mjeseci kako bismo radili u korist svih građana. Hvala. Hvala lijepa povjereniče. A sada ću dati e, riječ ministru Prđanovu na nekoliko minuta. Hvala što ste mi dali riječ, predsjedniče. E, koordinatori, predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i članovi nacionalnih parlamenta, povjereniče, dame i gospodo. Biti ću vrlo kratak. Neću govoriti deset minuta jer je Fil već e, detaljno objasnio e, sve na čemu radimo a o tome smo razgovarali i na sastanku ministara ove godine. Ono što smo učinili e, pod bugarskim predsjedništvom je sljedeće. U siječnju i veljači smo imali rasprave posvećene e, komunikaciji komisije o budućnosti e, poljoprivrede. Govorili smo o subsidijarnosti, izravnim plaćanjima, Um, pojednostavljivanju, konvergenciji i drugim važnim uh, područjima, zelenom plaćanju i tako dalje. Ti sastanci su bili javni, a slijedili Slijedila ih je, uh, slijedio ih je veliki broj javnosti, ne samo poljoprivrednici. Znate da poljoprivredna politika ne pripada, pripada samo poljoprivredi. Ka, uh, E, pri dovršavanju ove politike došli smo do, do zaključka da e, to nije lako. Ti zaključci su dobili odobrenje 23 e, zemalja članica, a petih se protivilo samo u jednoj točci zaključaka. To je bila e, konvergencija nivoa plaćanja. Ti zaključci su dostupni svima ne, nemam sumnje da poruka koju je poslalo vijeće ministara će biti e, od pomoći e, Agriju i povjereniku Hoganu u pripremi e, novog legislativnog paketa o novim plaćanjama i novom ZPP-u. Svi očekujemo ovaj paket u lipnju na vijeću e, ministara ćemo početi raspravljati o toj politici. Htio bih e, spomenuti da nacrt izvješća e, koji se sada priprema u odboru Agri Europskog parlamenta je vrlo blizak onome što države članice i njihovi ministri su raspravljali u, na sastancima vijeća. Prije svakog sastanka smo se sastajali sa velikim organizacijama europskih poljoprivrednika i e, svi naši zaključci uzimaju u obzir njihova mišljenja. Stoga mislim da imamo e, jasnu viziju u Europskoj uniji onoga e, što kako bi trebao izgledati novi ZPP. Vrlo je važno da nastavimo rad e, na, tom, na toj politici pod austrijskim predsjedništvom. E, naravno, to ćemo, nastavit ćemo na onom što smo već započeli, pojednostavljenju ZPP-a i tako dalje sve će se to specificirati u, toku e, razgovora. Sve treba uspješno završiti. Nadam se da ćemo to učiniti. Nadam se da će Europski parlament također uspjeti u tome. I na kraju ovog mandata, e, na kraju ovog saziva će Europski parlament moći odobriti novo zakonodavstvo a europski e, poljoprivrednici mogu biti sigurni u svoju budućnost. Stoga očekujemo prijedloge o e, e, višegodišnjem financijskom okviru. Fil, siguran sam, radi sve što može kako bi proračun ZPPA bio dobar, zadovoljavajući. Naša je zajednička poruka da ova politika mora dobiti primjerene fondove kako bi se mogla primjenjivati i biti uspješna. Hvala na ovom pozivu. E, želim vašem odboru uspješan rad. Hvala. Hvala lijepa, e, ministre. Hvala lijepa još jednom, a sada dajem riječ E, gospodin Simonu koji je ovdje s nama za stolom. E, vi ćete voditi prvi panel, izvolite. Evo, izvolite, preuzmite predsjedanje prvim panelom. Sada imamo pet minuta za uvođenje prvog panela. Prvi govornik će, biti gospodin Dorfman, izvjestitelj i, e, i tajnik e, e, Austrijskog ministarstva za turizam i održitvo gospodin Plank. Hvala vam, dragi gosti. I Gospodine Simo, imate riječ. Izvolite. Dobar dan, evo sad sam se smjestio pa ću vam e, nešto reći o političkom kontekstu o kojem već govorio e, e, Phil Hogan. E, ja ću i dodati neke stvari. E, sljedećeg tjedna Europska komisija će predstaviti svoj e, višegodišnji financijski okvir koji će uzeti u obzir rupu od 12 e, milijardi eura koja je nastala zbog Brexita, zbog odlaska naših e, britanskih prijatelja. Trebamo uzeti u obzir e, sigurnost, obrana i imigracije. Komisija će predložiti sljedećeg tjedna smanjenje troškova za 6% na poljoprivrednom području u strukturnim fondovima i kohezijskim fondovima. U ovim raspravama e, e, povjerenik Hogan je nedavno rekao da treba zaštititi male poljoprivrednike i da e, prvi prioritet za to mora biti također LULUCF priopćenje komisije o budućnosti poljoprivrede i prehrade. Što se tu kaže? Subsidijarnost je važna u teoriji i trebamo pojednostavniti stvari. Subsidijarnost znači da uloga nacionalnih parlamenta će biti sve važnija a to je i tema drugog panela ovog sastanka. Drugo, ova komunikacija predlaže novu zelenu arhitekturu, to znači novu uvje obveznu uvjetovanost koja će uključiti ozelenjavanje plus E, dobrovoljnu etapu za države članice koje žele i mogu napraviti više. Ova komunikacija je dobro prihvaćena od strane vijeća. E, e, sljedećeg petka će predsjednici poljoprivrednih zadruga Kogeka E, e, moći reći da je to dobra osnova za raspravu uz dva uvjeta da nemamo fragmentiranje e, ZPP-a i drugo da to bude stvarno pojednostavljivanje za poljoprivrednike što nije sigurno. Drugo, vijeće je dobro prihvatilo ovo priopćenje komisije koje govori samo o glavnih načelima, ali neki ministri su zabrinuti zbog fragmentacije e, primjene ZPP-a e, i stoga možda narušavanje e, tržišnog natjecanja. Drugo, vrlo politička tema, diferenciranje pomoći i potpore među državama članicama E, to nije toliko u domeni ministara poljoprivrednike, već, e, e, ministara poljoprivrede, već predsjednika i šefova vlada država članica. Gospodin Dorfan je dao izvještaj koji će biti prihvaćen od strane Agrija u svibnju 29. svibnja će komisija dati e, sektorske prijedloge za budući ZPP. E, u stvari imat ćemo tri prijedloga u prvom redu. E, prijedlog, najvažniji prijedlog o detaljima planova potpore, plan potpore koji će e, primjenjivati svaka država članica po načelu subsidijarnosti. A druga stvar, e, poljoprivredne službe Europske komisije, one sada razgovaraju o tom tekstu, predviđaju e, to je tema koja je draga povjereniku Hoganu. Eh, imamo 60 eh, mm, eh, mm, tisuća eura po gospodarstvu, to će biti gornja granica. Mm, I, i o redistributivno plaćanje po prvom plaćanju koje će postati obavezno. Onda važna uredba, to je horizontalna uredba i konačno predstavljanje od strane gospodina Hogana krajem svibnja ili početkom lipnja o onome što je već učinjeno. To je uredba Omnibus koju je donio parlament o organizaciji e, proizvođača i o pravu tržišnog natjecanja. E, zatim ćemo govoriti i o štetnim praksama u lancu opskrbe e, hranom. Zatim će se govoriti i o transparentnosti u prehrambenom lancu. Sada ću dati riječ u prvom redu gospodinu Dorfmanu koji je, izvjestitelj Europskog parlamenta e, o priopćenju e, budućnost prehrane i poljoprivrede. Gospodine Dorfman, imate riječ. Hvala lijepa. poštovene poštovane dame i gospodo iz nacionalnih parlamenata. Kao što je već rečeno, moja zadaća ovdje u EPU da budem izvjestitelj o komunikaciji, o e, inicijativnom e, izvještaju e, komisije o budućnosti poljoprivrede i prehrane. Ja ću sada reći u nekoliko riječi koje su glavne točke ovog izvještaja i u kojem smjeru će ići političke odluke u ovom domu. E, cijela stvar počinje, to je već rekao povjerenik Hogan, to, počinje e, novcem. Bez e, potrebnih sredstava u poljoprivredi koje je značajan dio općeg proračuna Europske unije E, ne možemo zamisliti e, e, do održivu poljoprivredu i provodbu ZPP-a. Već je ukazano na to da kod proračuna imamo dva velika otvorena pitanje, Brexit i novi zadaci, nove zadaće. U izvještaju koji pripremam zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni govorimo o tome da e, u proračun e, za ZPP mora ostati u najmanju ruku isti jer ne možemo e, imati situaciju u kojoj poljoprivrednici plaćaju račun za Brexit. Ako pogledamo ono što će nam povjerenik Oettinger reći sljedećeg tjedna E, vidjet ćemo da e, rupu koja će nastati moraju pokrivati i e, poljoprivrednici. Molim vas, povjereniče Hogan, da vršite pritisak na komisiju i na vijeću da dobijemo razuman zaključak pregovora, da se to spriječi. Jer ja vjerujem da Brexit je predstavlja i opasnost za poljoprivredu jer ako dolazi do narušavanja unutarnjeg tržišta onda će e, poljoprivreda biti te, time teško pogođena ako pogledamo e, koje će biti carine na poljoprivredne proizvode a i ako pogledamo izvoz evropskih e, država članica u Britaniju, e, mlijeko, meso, vino, povrće i tako dalje, vidimo kolik, do kojeg bi narušavanja tržišta moglo doći. E, poljoprivreda E, ima jedan e, malo manje opterećenje proračuna Europske unije, e, a biti će jako pogođena Brexitom. Ali tri velika područja mojeg izvješća govore o tome i to je već rekao moderator kako koje zakonodavne prijedloge očekujemo očekujemo te prijedloge iz komisije. E, prvo New Delivery Model, novi model e, e, isporuke, onda prvi i drugi dio, financijski dio i treći dio jedinstveno tržište i jedinstvena poljoprivredna politika. Prvi dio novi odnos i između Europske e, e, komisije i e, država članica i regija. U, osnovi je to da komisija predlaže politiku koja će biti vođena pokazateljima. Stalno ćemo kontrolirati te pokazatelje i oni će voditi ZPP. E, u osnovi ja mislim da je to pozitivno. E, moramo to razmotriti. E, međutim, ova ZPP je postao vrlo složen i birokratiziran. Moramo gledati kako taj model možemo pojednostavniti, kako bi stvorili novi manevarski prostor za države članice ali imamo i neke uvjete koje trebamo pri tome uzeti u obzir. A najvažnije kod toga jeste da zajednička poljoprivredna politika mora ostati zajednička. E, zajednička politika je smislena samo u zajedničkom tržištu, zajedničkom unutarnjem tržištu. Zato je smisleno imati ZPP E, svugdje gdje gdje se zahvaća direktno u tržišnu politiku ZPP-om, e moramo pokušati imati zajednički pristup, koliko god je to moguće. E, mislim da u budući modeli ZPP-a moraju E, omogućiti situaciju u kojoj će biti što manje narušavanja tržišta. E, ove, ove ideje e, politike koju će više organizirati države članice i regije tu je i pitanje nadležnosti regija E, imamo e, niz država članica gdje regije imaju nadležnosti u poljoprivrednoj politici. Govorim o drugom stupu. E, ja ne vidim ni sada kako ove regionalne nadležnosti možemo uskladiti sa nacionalnim e, nadležnostima. S jedne strane imamo isključeve e, regionalne nadležnosti za razvojne planove, a istovremeno imamo i nacionalne strategije razvoja. Ono što je povjerenik rekao, E, tu moramo ići postepenim odobravanjem i usvajanjem planova. Ovo činjenica nadležnosti regija, ne, to, ako se to ne može riješiti, onda to nije u, duhu Europske unije. Mi ne možemo kršiti nadležnosti e, regija, e, jer je to ukorijenjeno u ustavu država članica ta nadležnost. Drugi dio, mm, e, prvi i drugi stup, e, tu se radi u prvom redu da si postavljamo pitanje što je cilj ZPP-a. E, osnovni cilj ZPP-a je da naš europski model poljoprivredi mora biti osnažen tome, u tome E, igraju najvažniju ulogu OPG-ovi. Mm, oni su vrlo često u teškoj situaciji. E, mm, e, moramo osigurati održivost OPG-ova. Stoga moramo ponovo razmisliti o raspodjeli u prvom stupu. Prvo pitanje je obračunavanje E, zahtjeva za plaćanja, to jest sustav, e, sustav e, plaćanja u prvom stupu. Imamo politiku koja će važiti od 20. do 27. godine. Obračunavanje premija će biti zasnovano na na povijesnoj osnovi Uh, u 2027. ćemo plaćati premiju uh, čija se visina obračuna uh, na osnovi koja je izračunata prije 27 godina. Tu moramo smisliti novi sustav. Neke, mnoge države članice su već, već idu tim putem Mm, e, tu ne, ne smijemo imati paušal, ali moramo imati održiv sustav kako bismo spriječili da e, e, imamo plaćanja koja su zasnova sam, na, samo na zahtjevima, a zahtjevi nisu zasnovani na stvarnoj poljoprivrednoj aktivnosti. Tu imamo niz subjekata koji se E, koji imaju danas zahtjeve za plaćanja, ali se više ne bave poljoprivredom. To nije smisao ZPP-a, po meni. Imamo i pitanje poticanja mladih poljoprivrednika, imamo niz mladih ljudi koji žele se baviti poljoprivredom, ali nemaju e, sredstava za to, niti mogu dati zahtjeve za plaćanja. Ako imamo jedinstveniji sustav, onda bismo mogli ovaj sustav zahtjeva za plaćanja a, pojednostavniti. E, e, imati sličan sustav kao u drugom stupu onaj koji se bavi poljoprivredom, koji obrađuje, dobiva i novac. E, vanjska konvergencija i to je bilo pitanje pri posljednjoj raspravi. Moramo biti što pravedni u raspodjeli novca, ali pravedni, e, pravednost ne znači da će premije u svim državama članicama biti jednake one će biti podešene gospodarskoj situaciji određene zemlje i, i dohodcima i prihodima i izvan poljoprivrede. E, zasnivat će se i na, na prvom i drugom stupu zajedno. Još par riječi vezano uz vezana plaćanja. Ja sam svjestan toga e, da neke države članice žele dakle vezano plaćanje, ali mislim da bi tu trebalo uzeti samo u obzir vrlo konkretne i posebne situacije. Bitno je da to e, vezano plaćanje, odnosno vezane potpore, ne dovedu do bilo kakvog narušavanja tržišnog natjecanja. E, dakle, onda imamo isto tako pitanje degresije i gornje granice. Mislim da tu moramo biti otvoreni i reći da kad imamo velika e, gospodarstva i velika pogone, da to naravno puno manje košta nego kad imamo manja e, gospodarstva. I naravno tu ne možemo staviti na istu razinu troškove proizvodnje a savjetovanja tijekom idućih dana u parlamentu će pokazati da ovdje u parlamentu postoji jedna većina, dakle koja želi jedan obvezujući keping na razini Europe, ali dakle isto tako smo svjesni toga da postoje države članice koji dakle kao nasljeđe komunističkog sustava imaju strukture gdje veliki broj obitelji zajedno surađuje, većinom su to velike zadruge i mi na bilo koji način želimo ograničiti takve strukture, tako da ćemo taj keping e, morati nekako E, prilagoditi s obzirom na broj radnih mjesta i moramo isto tako jamčiti dakle da ne dođe na taj način do privacivanja novca iz jedne države članice u drugu. Dakle, da u svakom slučaju kako imamo jedan keping, dakle određivanje gornje granice, da se to odvija unutar jedne e, države članice. Mislim da je isto tako pitanje ekologizacije nije pokazalo one rezultate kojima smo se nadali. Potrebna nam je tu jedna nova arhitektura i po mom mišljenju to može značiti samo da tu moramo imati jednu dobru uvjetovanost prvog stupa. Dakle, imamo zaštitu pitke vode, e, zaštite zraka od onečišćenja, zaštita klime Dakle, to su sve opći zadaci kojima moramo vladati u prvom stupu. I tu države članice imaju kroz drugi stup, odnosno trebale bi imati jednu dobru politiku u tom smislu. Posebni izazov je generacijska obnova i mislim da su nam tu potrebne strategije u državama članicama, ali koji nadilaze sam ZPP, tu će se morati donijeti čitav niz odluka na nacionalnoj razini, e, pa na kraju odlučiti da li će mladi ljudi ući u poljoprivredu ili ne. U svom izvješću nisam puno govorio o drugom stupu, jer mislim da drugi stup, e, ruralni razvor, e, manje više dobro funkcionira diljem Evropske unije. E, ali malo moramo smanjiti tu birokraciju u tom drugom stupu, jer mislimo da je postala jako birokratska taj drugi stup i moramo vidjeti kako to možemo pojednostaviti. Još dvije riječi što se tiču e, posljednjeg dijela koji se tiče samog e, tržišta. Dakle, tu trebamo razmisliti da li ćemo uvesti jedan poseban sustav koji recimo imamo kod povrća, dakle da e, možda i u neke druge sektore prenesemo tako nešto. Sad govorim recimo o proizvodnji mlijeka, u planinskim područjima koji može biti dobra samo ako se proizvode visoko vrijedni e, proizvodi i dakle tu će različiti čimbenici na tržištu e, morati djelovati u tom smislu. Evo još dvije točke. Kada govorimo o pitanju osiguranja od rizika, mislim da tu ne bi trebali više previše toga reći. Upravo smo dobrili omnibus i tu smo stvorili sve instrumente kako bi države članice e, mogle djelovati u pitanju osiguranja, osiguranja od rizika i u poljoprivredi. I mislim da tu ne trebamo nikakve nove instrumente. Što se tiče samog vremenskog tijeka, cilje što se tiče mene, izvjestitelja u Sjeni i odbora za poljoprivredu, da 17.5. glasamo o mom e, izvješću, dakle u odboru za poljoprivredu, onda krajem svibnja da to iznesemo na plenarnom sastanku i dakle nadamo se da će to biti onda krajem svibnja. Evo, hvala vam lijepa. A sada ću dati riječ gospodinu Planku, glavni tajnik u Austrijskom ministarstvu za održivost. E, Austrija će biti sljedeća predsjedateljica e, vijeća. E, to će biti zahtjevan rad. imate riječ gospodine Plank. Poštovani gospodine predsjedniče, dragi zastupnici, povjereniče, poštovane dame i gospodo. Veselim se ovom pozivu što danas mogu biti nazočan ovom e, saslušanju u Europskom parlamentu i time imam mogućnost da govorim o budućnosti ZPP-a i o samom značaju ruralnog razvoja upravo i u Austriji. Povijest e, zajedničke poljoprivredne politike je uistinu jedna uspješnica, barem mi možemo to tako reći iz naše austrijske perspektive i možemo reći da je to sada i u budućnosti jedan od e, središnjih zadataka europske politike. Budući da tu prije svega imamo zajednička pravila, mislimo da je to za cijelu Europu uistinu nešto vrlo važno ali u budućnosti će to isto tako biti važno za jednu Europu kada govorimo upravo o aspektu raznolikosti, jer upravo poljoprivredi i ruralnom razvoju je Europa vrlo raznolika i to je dobro. Istovremeno je ova rasprava o ZPP uvijek iznova dokazala da se na kraju mogu postići dobri rezultati, dakle koji su dobri za obitelji, za gospodarstva, ali i za e, cijelu Europu. Ja sam optimističan u tom smislu da će to tako moći biti i u budućnosti. Komisija je kroz e, svoju komunikaciju prošle godine već napravila prvi korak i države članice su zaključcima, mislim i vrlo pozitivno glasale o tome i pokazali dakle da ZPP kao zajednička politika nešto što je uistinu važno i to je isto i mišljenje Austrije. Dakle, ZPP moraju u budućnosti biti jedna zajednička politika. Ukupno gledajući je to naravno jedan veliki izazov. S jedne strane imamo sve veće zahtjeve društva, da imamo e, modernu i održivu poljoprivredu, a vitalnost i raznolikost e, ruralnog prostora je jedan daljnji izazov jer se tu ne radi samo o poljoprivrednom razvoju već i ukupno gledajući o razvoju u ruralnom prostoru. Tu imamo i aspekt na primjer digitalizacije. Dakle, ekstenzivna poljoprivreda i obiteljska gospodarstvo je nešto što upravo za zemlje poput Austrije e, posebno važno pozicioniranjem. I ako Europa želi da sigurnost bude u njenom središtu, sigurnost e, hrane i opskrbe hranom je nešto što je vrlo važno, pri čemu trebamo govoriti o zdravim namirnicama i namirnicama dobre kvalitete, a u budućnosti će to vjerojatno biti još izraženije. E, Austrija će predsjedati Europskom unijom i tada ćemo činiti sve što možemo, dakle da ta buduća poljoprivredna politika može uistinu i ostvariti svoje ciljeve u budućnosti za poljoprivrednika. Bez njih ne možemo, je to bitno, ali to je bitno i za potrošače, ali i za cjelokupno društvo. Kada budemo raspravljali dakle, o zakonodavnim prijedlozima. To mi ćemo preuzeti stolicu, tako reći, od bugarskih kolega, pa ćemo e, i dalje nastaviti sa našom razmjenom s Europskim parlamentom. Imaćemo jedan e, neformalni e, sastanak vijeća vijeća za poljoprivredu od 23. do 25. I tu bih vam želio reći da ćemo naše predsjedanje iskoristiti za to da pokušamo sa svim partnerima uistinu dobro napredovati kada govorimo o ZPP-u. Polazišna situacija je dobra jer komisija je kroz svoj prijedlog e, uvela tu orijentiranost ka budućnosti i određeni kontinuitet, to je vrlo važno, trebamo i dalje zadržati ta dva e, stupa, e, tu imamo i značaj izravnih plaćanja, međutim tu trebamo unijeti neke stvari koji su vrlo važni s obzirom na obiteljska gospodarstva. Očekuje se dakle da taj e, sustav postane radikalno jednostavniji. To nije jednostavno, jer stalno se javljaju nekakvi novi društveni zahtjevi kada govorimo recimo o klimi, zaštiti okoliša, a veliki izazov će isto tako biti to pitanje koliko možemo e, dakle sve to učiniti, a da ne unesemo dodatnu birokraciju u sustav. Dakle, to je nešto što je vrlo važno. Isto tako ne smijemo previdjeti da poljoprivreda stavlja javna dobra na raspolaganje i da to moramo na određeni način moći i platiti i pokazati koliko je to važno. To činimo i u Austriji. Nadalje, e, ovaj provedbeni model daje veću subsidijarnost e, kada govorimo o državama članicama i to je važno jer ćemo se na taj način bolje moći nositi sa svim onim različitim situacijama u državama članicama, ali se naravno tu postavlja i čitav niz pitanja koji možda ostaju otvoreni jer ovaj model ne smije dovesti do toga da se možda ugrozi ili napusti ova zajednička razina, odnosno ZPP po sebi. Jako su važne sve te mogućnosti koje otvaramo gospodarstvima. E, kada pogledamo Austriju, to je uistinu bilo nešto u čemu smo mi bili vrlo uspješni e, kod nas je uistinu jako dobro povezan čitav taj ruralni prostor sa poljoprivrednim inicijativama, turističkim inicijativama i to je jako bitno i za našu zemlju, za cjelokupnu regiju e, i to moramo osigurati da tako dalje funkcionira i budućnost i To je vrlo važan zadatak e, i kod nas je to bila vrlo važna nacionalna tema, dakle ne samo stup, prvi stup, već da i u drugom e, stupu e, bude snažno zastupljen naš nacionalni interes. Dakle, mi smo, imamo poljoprivredu koja je jako orijentirana i na zaštitu okoliša i mi vidimo da u ovom novom ZPP-u e, ćemo tu morati otvoriti put ka daljnjoj ekologizaciji Mm, pogotovo kada govorimo o poljoprivredi, jer to traži i samo društvo, sami potrošači i veliki broj gospodarstva to može i slijediti. Nama je uistinu i nadalje bitno da u ovom drugom stupu se možemo fokusirati na ovaj program u pogledu e, svajanja poljoprivrede i zaštite okoliša jer je Recimo turizam kod nas isto tako vrlo važan, to ne smijemo zaboraviti. Dakle, taj turizam u ruralnom prostoru je važan, ali poljoprivreda stvara osnovu za atraktivnost tog e, prostora. A taj atraktivni ruralni prostor je onda atraktivan i za mlađu generaciju unutar same poljoprivrede. Kako bismo to postigli, a danas e, se već više puta o tome govorilo imamo jedan vrlo važan argument. E, moramo imati e, dugoročno, dobro planirano financiranje, dakle tu će u tom smislu doći još određeni prijedlozi, ali te financije moraju biti usklađene s onim što se očekuje. E, dakle, tu imamo veće zahtjeve prema poljoprivredi, ali to nećemo moći ispuniti sa manje novca. Dakle, to je naše iskustvo i tu mi vidimo jedan veliki izazov. Dakle, moramo održati postojeću razinu financiranja, jer e, raznovrsna e, e, poljoprivreda mora biti i dalje tržišno konkurentna, to ćemo moći učiniti samo ako je budemo i dalje podržavali. Dakle, što mi vidimo kao jednu danju točku u tom smislu? Dakle, proračun za poljoprivredu moramo osigurati, ali istovremeno ne smijemo zaboraviti da se tu radi o nekim drugim točkama koje moramo spomenuti. Dakle, to je osiguranje da poljoprivreda bude tu u tom lancu vrijednosti, dakle, e, da i preostane određenog novca ili na početku ili na kraju e, tog lanca i kad govorimo o jednom slobodnom tržištu stvari se moraju pošteno odvijati, moramo imati dobro strukturiranu poljoprivredu koja mora biti i poštena prema ponudama iz drugih regija i dijelova svijeta. Nama je uistinu vrlo bitno da ruralni razvoj, time i šumarstvo i neki drugi aspekti e, ima stabilne okvirne uvjete, da možemo dati perspektivu, da je to raznovrsno i da ruralni prostori ne budu previše stavljeni pod pritisak time što će im se stvoriti poteškoće kroz rezanje sredstava. Hvala vam lijepa. Euh, Hvala lijepa gospodine Plank. A sada otvaramo raspravu. E, pozivam gospodina predsjednika Sjekerskog da predsjeda ovom raspravom. Hvala lijepa. Hvala što ste vodili ovaj prvi dio panel diskusije. E, sad ćemo imati kratka obraćanja od dvije minute. dvostruko vrijeme u odnosu na ono što obično imamo u Europskom parlamentu kao zastupnici. Imat ćemo dva predstavnika nacionalnih parlamenta, a nakon toga će govoriti jedan član odbora AGRI, zastupnik Europskog parlamenta i tako dalje, svaki put. Ja pa ću vam deset sekundi nakon što prekoračite zadano vrijeme dati do znanja da ste to učinili lupanjem ovim čekićem. I to diskretno kako biste znali da trebate zaključiti svoje obraćanje. Gospodin Jerike, Njemačka, izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, Uvijek imam izrazito poštovanje prema takvom Čekiću. Zahvaljujem vam na organizaciji današnjeg e, dana. Zahvaljujem svim govornicima i zahvaljujem e, na tome što ste svi za tu e, zajedničku poljoprivrednu politiku u Njemačkoj. Mi tražimo, a to smo i isto zapisali u naš novi koalicijski ugovor, da želimo da se zadrži novac za poljoprivredu koji smo imali do sada. Njemačka je uistinu spremna dati svježi novac, e, dakle to je izvan pitanja, okvirni uvjeti, dakle u pogledu ravnomjerne i poštene raspodjele, to je nešto o čemu ćemo još morati razgovarati. Međutim, ono što je tu bitno je da ta sredstva iz EPP-a su potrebna u poljoprivredi. Prije svega kada govorimo o obiteljskim gospodarstvima i to se više puta već e, spomenulo, dakle da ta struktura je jako velika diljem Europe i kad govorimo o ZPP-u trebamo reći da e, ta politika treba biti učinkovitija i jednostavnija. Dakle, to je moje stajište da ona sredstva koja nisu potrebna u administraciji mogu se poslati u bazu. To je dakle moj zahtjev, to ukidanje te birokratizacije, potrebna je pouzdanost i perspektiva za budućnost kada govorimo o poljoprivredi. Mladi ljudi imaju danas alternative i napuštaju gospodarstva ako se neće moći pouzati u Europsku uniju i dalje poticaje. Ne smije tu dolaziti do nikakvih igara u smislu ideologije, dakle e, osnovne strukture u pogledu izravnih plaćanja moraju dalje ostati u ruci Europe i na kraju to što ćemo činiti sa vezanim potporima. Mi Njemci malo patimo zbog toga i vidimo i mislimo da će tu doći do narušavanja tržišnog naticanja Hvala vam lijepa. Molimo da uključite mikrofon. E, Dejk Jaram, Irlandija. Dejk Jaram, Irska. sorry. Oprostite, predsjedniče. Drago mi je što se mogu vratiti danas u ovom odboru. Povjerenik Hogan je govorio ranije i koncentrirao se na proračun i na zadržavanje proračuna za zajedničku poljoprivrednu politiku i dao je odgovornost nacionalnim vladama koje treba pronaći potrebna financijska sredstva. Ja sam član parlamenta i to je pa pitanje koje želim ja sad postaviti. Ako se vlade slože oko financiranja e, zajedničke poljoprivredne politike što se tiče Brexita, hoće li se taj novac ponovno oddeliti poljoprivrednoj politici? E, kako bi se postigli ciljevi komisije. E, imamo i primjer Mercosura u odnosu na Brexit. Vidjeli smo da se tu rade koncesije što se tiče industrija govedine Znam da se neke zemlje osjećaju vrlo izolirano, moja pogotovo zbog Brexita i posljedica koje bi Brexit mogao imao na poljoprivredno prehrambenu industriju. Ali ovaj događaj se približava i možda bi moglo doći do pronalaska novih sredstava koja bi trebala puniti rupu u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Zajednička poljoprivredna politika treba sredstva i ta politika treba biti kvalitetno financirana. To je potrebno za potrošače u Europi i ova politika je bila ključan instrument e, već desetljećima pa sve do danas. Ključno je da dostignemo naše ciljeve vezano uz ZPP e i za, da stvarimo onakvu Europu kakvu želimo. Ključno je da imamo dobar proračun i mislim da je ključno pronaći dovoljna sredstava za ZPP. Hvala. Hvala. Prisutni su danas u ovoj dvorani i e, gosti koje je pozvala gospođa Petir, gospođa Šrajer i gospodin Zullo iz Italije. Pozdravljam goste naših zastupnika. Riječ dajem gospodinu Albertu Desu. U slučaju europskih zastupnika bit ću još striktniji kod dodjele zadanog vremena i poštivanja. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege iz država članica, iz Europskog parlamenta. Povjerenik Hogan, nažalost, više nije nazočan. Ovaj prijedlog, konkretni prijedlog e, nam nije još svima poznat, e, nisam baš ni pretjerano oduševljen s njime. Nedavno jedan znanstvenik rekao da svi ovi prijedlozi komisije e, neće dovesti do manje birokracije, nego će se birokracija spustiti samo sa europske razine na razinu država članica i to ne možemo tako prihvatiti. Mi smo mislili da ovaj prijedlog će dovesti do različitih e, načela u državama članicama, međutim to će dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja. Već 50 godina smo upravo kroz ZPP sam ja započeo sa svojim izobrazvom za poljoprivrednika i od tada pratim upravo europsku politiku u pogledu poljoprivreda i ona prati mene kao poljoprivrednika. S ovim prijedlozima se mi u stvari pozdravljamo sa ZPP-om. Mi smo već kod prošle reforme se dosta pozdravili od tog zajedništva i ne smijemo ići korak dalje. Kada govorimo o ZPP-u koji desetljećima je bio dio procesa ujedinjavanja u Europi, trebamo reći da ovaj prijedlog komisije ne smije napustiti taj pravac. Ja sam mišljenja da kad govorimo o mjerama u pogledu zaštite okoliša, Države članice sada treba iznijeti svoje prijedloge, mi ćemo to ispitati i onda ćemo napraviti jedan katalog. Iz tog kataloga onda države članice mogu birati koje će mjere uzeti u pogledu zaštite okoliša. One su naravno različite u pojedinim zemljama. Potrebna nam je u budućnosti sustav dva stupa, iako bi ovaj sustav naravno trebalo poboljšati. Prijedloge komisije tu ne vidim mogućnosti da u ovom mandatu možemo usvojiti te prijedloge jer kad eh, povjerenik iznese prijedloge u svibnju onda imamo ljetnu stanku i eh, od rujna do travnja imamo devet mjeseci i u tih devet mjeseci nećemo moći to sve riješiti kroz eh, trijalog i nadamo se da će povjerenik iznijeti dobre prijedloge i samo još jedan komentar što se tiče proračuna mi u Europi dajemo 40% za poljoprivredu. Dakle, to nije tako puno kada govorimo o ukupnim e, e, iznosima u pogledu javnog financiranja, jer se radi o velikom broju e, stanovnika ove zemlje, Evropske unije koji su opskrbljeni hranom na taj način. Hvala. Zastupnici Europskog parlamenta moraju također poštivati zadano vrijeme i moraju kraće govoriti gospodin Aftarijas sa Cipra. Izvolite. Hvala. Kao prvo želim vam čestitati vama i odboru Agri parlamenta zato što su organizirali današnji sastanak. Pojednostavljanje postupaka i birokracije su važni koraci, a važno je modernizirati ZPP povećati konvergenciju u odnosu na druge politike Europske unije. A paralelno, europske države moraju zadržati visoke standarde u zaštiti okoliša, poštujući Pariški sporazum međunarodne organizacije. I moramo imati poticaje na europskoj razini. Moramo se suočiti također sa nelojalnim praksama u trgovini, kako bismo imali e, prehrambeni lanac koji će biti uravnotežen i ojačat položaj poljoprivrednika ne samo u proizvodnom lancu, nego kako bismo kompenzirali smanjenje dohodga poljoprivrednika u odnosu na radnike u drugim područjima, a o tome govorio povjerenik Hogan u svom uvodnom govoru. Slažem se s mjerama i to ciljanim mjerama e, kako bismo se suočili sa starenjem poljoprivrednika i kako bismo dali podršku poljoprivredni općenito zadržavajući razinu financiranja ZPP-a i u sljedećem VFO-u čak i nakon Brexita. Moramo zadržati istu razinu. imati ista izdvajanja jer proračunska sredstva ne smiju se smanjiti za, na primjer, fond za obranu, zbog fonda za obranu. Cipar je malo tržište i nije povezan kopnom sa drugim dijelovima Europske unije. Zato smo u posebnom položaju i troškovi su kod nas veći za bavljenje poljoprivrednom. Naše tržište je daleko od centra Europe i naši poljoprivrednici imaju malu pregovaračku moć. Osim toga, imamo teške posljedice klimatskih promjena na našem otoku, zbog toga dolazi do povećanja troškova proizvodnje i e, prodaje. Trebamo to uzeti u obzir. Hvala. Španjolska. Johan Storneses. Hvala. Dobar dan. Za reformu ZPP-a od naših poljoprivrednika i uzgajivača traži se da preuzme svoj dio odgovornosti e, i da sudjeluju u borbi protiv klimatskih promjena e, za zaštitu okoliša. Mi se s time slažemo, ali to od njih tražimo u kontekstu financijskih poteškoća. Nakon Brexita i e, gubitaka e, do kojih će doći zbog toga. Ne smijemo zaboraviti to da oni imaju određeni položaj u e, prehrambenom lancu. Mi u Španjolskoj marimo za uzgajivače i poljoprivrednike jer oni su protagonisti budućnosti ZPP-a. I zato želimo se pitati sada što će se dogoditi s Europskom unijom ako ona bude ovisna u budućnosti o trećim državama za opskrbu hranom. što će se dogoditi s kvalitetom i kvantitetom? Bojimo se zbog renacionalizacije ZPP-a E, zato što se šuška o sufinanciranju e, izravnih plaćanja koji e, predstavljaju sigurnosnu mrežu za poljoprivredniku izgajivače, a oni su subjekti koji jamče koheziju i koji su bili ključni od samog početka stvaranja ZPP-a. Zabrinuti smo zato što E, moć donošenja odluka država članica kosi se sa zajedničkom e, politikom u kojoj ćemo biti jedinstveni u budućnosti. I zato, poštovani kolege i kolegice, želimo reći da se sada mnogo govori o budućim izazovima, ali ne smijemo zaboraviti to da moramo zadržati izravna plaćanja koja su do sada dobivali poljoprivrednici. To predstavlja 30% izdvajanja i ide izravno iz europskog proračuna. Hvala. Hvala. Zastupnik Andriju. Hvala predsjedniče. I ja bih htio riječi e, povjereniku e, pitanje proračuna. On je najavio Uh, smanjenje od 10 do 15% proračuna. A u četvrtak je gospodin uh, Ettinger uh, najavio smanjenje od 10%. To će biti dio VFO-a. Pitanje kalendara, kalendar koji imamo pred nama. I to ima funkciju da osigura kvalitetu zakonodavnih prijedloga komisije. E, pitanje supsijarnosti. Tu nemamo dobar, dobar zakonodavni prijedlog. E, ako e, šta je to jasna vizija ZP, ZPP-a? Pitanje preciznosti e, zakonodavnih prijedloga je vrlo važna. Moramo imati dovoljno vremena za prvo čitanje. E, trebamo e, naime konzultirati cijeli sektor, sadržaj reforme. Imamo instrumente zajedničkog tržišta, Mm, naravno, Omnibus je e, išao napred, ali nije išao dovoljno napred. E, moramo e, naravno osigurati jednake prihode i pristojne prihode poljoprivrednika. Moramo pogledati na pregledi mm, moramo pojačati uvjetovanost, e, ali ne, znam da li moramo ići dalje od toga. E, jedan miks, e, što će to značiti? Mislim da moramo dati dati jednake mogućnosti svim poljoprivrednicima u Europskoj uniji. To mora biti sastavni dio reformi. Hvala. Čuli smo različite brojke i postotke. Ali sve ovisi o cijenama. Jesu li to fiksne cijene u određenoj godini? Jer to također može, može ukazivati na različite veličine. Iste brojke, ali različite veličine. Gospodin Radanovski, izvolite. Hvala. Mogućnost predstavljanja Poljskog parlamenta meni je danas vrlo važna. Poljski parlament je odlučio dati potporu nastojanjima vlade Poljske što se tiče ZPP-a. Koncentrirat ću se na pitanja koja su najvažnija za Poljsku. Došli smo do kraja eh, eh, postupka uspoređivanja premija. Trebamo zaključiti razdoblje eh, upućivanja na povijest. Moramo ojačati položaj srednje, srednjih i malih poduzeća, pogotovo što se tiče novih funkcija koje su predviđene za poljoprivredu. Nadamo se da će Austrija moći poraditi na tomu tijekom predsjedništva. Jako je važna promjena do koje je došlo u prošlosti, e, a promjene je donio povjerenik Fischler. E, važno je proizvodnja hrane na lokalnoj razini za razvoj e, samoga prostora i teritorijalni napredak. Države članice trebaju oblikovati zajedničku poljoprivrednu politiku Međutim, to ne bi trebalo biti interpretirano kao napuštanje eh, ZPP-a i renacionalizaciju ZPP-a. Moja država očekuje solidarnu politiku u odnosu na sve države članice Europske unije, bez obzira je li to istočno ili zapadno u Europskoj uniji. Drugi, drugo važan, druga stvar koju želim podcrtati je važnost ruralnog razvoja kao važan stup ZPP-a. To je ključno za Poljsku. Ova politika drugog stupa trebala bi dobiti potporu e, fondova kohezijske politike. Ključno je to i za našu državu. Na samom kraju stajalište poljske vlade dobilo je potporu poljskog parlamenta. Hvala. švedska, izvolite. Hvala. Ova je rasprava vrlo važna, mi u Švedskoj smatramo da je ZPP vrlo važna politika i želimo je koristiti za jačanje naše konkurentnosti. Želimo smanjiti izravna e, plaćanja. Mislim da je važno e, dati podršku e, klimi i okolišu i moramo ozbiljno sagledati uvjete e, za ozelenjavanje i ekologizaciju. Vidjeli smo da oni u toj, tom, toj perspektivi nismo došli do željenih rezultata. Mm, moramo dostići ciljeve zaštite okoliša i klime na vrlo jednostavan način. Trebali bismo se baviti važnim ciljevima kao što su antimikrobna otpornost, dobrobit životinja i zdravlje. U trenutnoj situaciji vjerujemo da je strategija unutar ZPP-a na pravom putu i dakle općenito što se tiče zajedničkih ciljeva Europske unije, oni su uvijek postizani povećanjem sredstava. Prije je netko rekao da ne bi trebali poljoprivredni platiti cijenu Brexita. Nitko ne želi plaćati cijenu Brexita, a ni sama Ujedina Kraljevina ne želi plaćati, a ni švedski porezni obveznici pogotovo e, euroskeptične zemlje. Dakle, moramo znati koje će biti posljedice za cijelu, Europsku uniju. Gospodin Kužmijuk, hvala predsjedniče. Želim e, istaknuti tri stvari. Nakon 2020 ZPP mora se zaštititi i ojačati kako bismo imali sigurnost opskrbe hranom u Europskoj uniji je sigurno, siguran okoliš, bolje, bolju klimu i kako bismo izbjegli diskriminaciju među europskim državama i između različitih poljoprivrednika. Mm, što se tiče ZPP-a, ta politika bi mogla e, predvidjeti e, ujednačavanje izravnih plaćanja na europskoj razini. Što se tiče ruralnog razvoja, njega trebamo podržati i to u različitim regijama i državama Europske unije kako bismo e, konačno došli do konvergencije. Treće, podrška ruralnim područjima treba ići kroz poljoprivrednike e, i trebaju se razvijati poljoprivredna gospodarstva kako bismo dali podršku onima koji se bave ekološkim uzgojem i kako bismo podržali dobrobit životinja podrška za prehranu treba se orijentirati na lokalnu preradu hrane i moramo imati e, blizinu proizvođača namirnica i mjesta gdje se te namirnice prerađuju. Povjerenik Hogan e, je održao uvodno izlaganje i u kojem je tražio da država članica tražimo da povećaju doprinos država članica. Poljska vlada je spremna platiti veći doprinos eh, koji bi bio čak eh, veći za 0,1%. Hvala. Zastupnik iz Litve. Hvala predsjedniče, kolege i kolegice. Nacionalni parlament Litve je izrazio svoje mišljenje na sastanku proljeće što se tiče zajedničke poljoprivredne politike. Tada smo govorili o pravednosti. Danas mnogi kolege koji su govorili spomenuli su tu pravednost. Kad govorimo o plaćanjima, politika plaćanja bi trebala biti pravedna, a e, natjecanje ne bi se trebalo narušavati. Baltičke države dobile su e, najmanja plaćanja. Mnogi ljudi su emigrirali iz naših država u e, programskom razdoblju Europske unije politike bi se trebale temeljiti na pravednosti. Znamo da postoje mnogi izazovi što se tiče ukupne omotnice koja će se smanjiti zbog e, Brexita. Jasno nam je da će pregovori biti teški i da će biti teško zadržati e, vrijednost načela pravednosti. Tako da je važno da proračun, proračun unije u novom razdoblju ne bude smanjen. E, trebalo bi zadržati e, trenutne brojke. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, Trebali bismo sagledati stvari sa novog stajališta, a ne temeljiti se na povijesnim e, događajima. Baltičke države, države iz Višegrada, Višegradske skupine smatraju da se nove države članice trebaju uzeti u obzir, a da se načelo pravednosti treba poštivati zato što se na pravednosti temelji Europska unija. Hvala. Kad govorimo o proračunu, želim vas podsjetiti, proračun za ove financijske perspektive bio je ograničen u odnosu na prethodnu financijsku perspektivu. Dakle, kad govorimo o tim perspektivama, već govorimo o proračunu koji će već biti manji u odnosu na prethodnu perspektivu je ta informacija vezana uz fiksne cijene. Faltinek, Češka, izvolite. Dobar dan. Hvala na pozivu na ovaj sastanak. Dugoročno e, Češka podržava zajedničku poljoprivrednu politiku. Češka je spremna povećati svoj doprinos za europski proračun kako ne bi došlo do rezanja sredstava za poljoprivredu. Ali imamo jedan problem. Češka se ne slaže s načelom obaveznog određivanja maksimalne granice. Ne shvaćamo zašto moramo odrediti najvišu granicu. Nitko nam to nije jasno objasnio. Um, o čemu se ovdje radi i zašto bi trebalo doći do toga. Naša um, gospodarstva su u vlasništvu 150 tisuća poljoprivrednika i ti vlasnici bi bili pogođeni ovakvom mjerom. Time bi došlo do povećanja administrativnog opterećenja E, od gospodina Hogana i gospodina ministra Borzanova, ostalih, čuli smo više puta danas da bismo trebali ostaviti više prostora državama članicama. Rečeno je da bismo trebali pomoći manjim poljoprivrednicima, ne bismo trebali dati potporu onima koji nisu aktivni želimo pomoći samo aktivnim poljoprivrednicima i mladim poljoprivrednicima. Ne vidim zašto bismo trebali uvesti obavezne maksimalne granice. Gospodin Dorfman s pravom je rekao da obavezno određivanje maksimalne granice je potrebno zato što manji poljoprivrednici imaju više troškova od velikih ali to možemo nadoknaditi direktnom potporom ovim malim poljoprivrednicima. Hvala. Hvala. Na svu sreću se ovdje govori i o razini zapošljavanja na razini e, poljoprivrednih gospodarstava. Osim toga, treba e, razmišljati i o razmjeru proizvodnje. Gospodin Miller, gospođa Müller. Gospodine predsjedavajući, hvala lijepa. Zajednička poljoprivredna politika je u istinu jedna vrlo uspješna priča koju moramo i dalje moći razvijati. Mislim da mi svi ovdje podržavamo proizvodnju prehrambenih proizvoda i sigurnost opskrbe kada govorimo o Europi. Međutim, ovdje se svi brinemo u pogledu toga kako to poimaju države članice i kako u stvari različito primjenjuju ta pravila koje bi trebale imati u pogledu ZPP-a. Tu recimo govorimo o tome da je Njemačka jedina e, zemlja koja ima nevezane potpore. Sve držane članice se drže, dakle i dalje tih vezanih potpora nisu ni u budućnosti spremne tu nešto učiniti. E, situacija postaje teža kad se radi o tome da uključimo te socijalne komponente u ruralni e, prostor, da to isto dakle nekako povežemo s određenom odgovornošću, sa strukturom koja treba dalje ostati održana. Sad trebamo vidjeti kako tu možemo omogućiti uistinu izravna plaćanja. E, naravno da tu postoje različiti utjecaj, imamo različite kriterije u državama članicama a isto tako i malo prodaja u pogledu prehrambenih proizvoda i tu isto ima određenu ulogu. Ja mislim da moramo osnažiti istraživanje i razvoj, moramo osnažiti naše mlade ljude i ja sam uvjerena da mi ovdje u parlamentu uistinu želimo stvoriti okvirne uvjete, međutim tražim i od država članica, a ovdje dakle i od njihovih zastupnika da uzmu, e, dakle da pase da se previše ne birokracija u pojedinim državama članicama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kad govorimo o vezanim plaćanjima, vezanim za proizvodnju možemo potrošiti samo 13 do 15% posto plaćanja za plaćanja vezanim za proizvodnju. I to samo za ona područja proizvodnje koja su navedena u relevantnim dokumentima Europske unije. Kad govorimo o uspješnim, uspješnoj povijesti ZPP-a, kad vam poljoprivrednik kaže da dobiva 50% prihoda u usporedbi s drugim zanimanjima, onda to nije uspjeh. Gospodin Dijas iz Portugala ima riječ. Hvala. Kad govorimo o ZPP-u različitim komponentama i stupovima, trebamo prepoznati to da učinak koji ta politika ima na poljoprivredu u Portugalu je vrlo jasan. E, poljoprivredno zemljište se udvostručilo, povećao se broj poljoprivrednih gospodarstava i uzgajivača, ali 20% poljoprivrednika dobiva 80% e, pomoć, potpore. To je nepravedno. Došlo je do velikih požara i tragedija, a to je bio rezultat e, ZPP-a u Portugalu. Um, ovaj sektor bi se ipak mogao koristiti kako bi se više valorizirao ovaj sektor kroz obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a oni na održiv način proizvode kvalitetnu hranu. I takva poljoprivredna gospodarstva štite okoliš i zadržavaju ruralno tkivo na mjestu. E, trebamo ponovno uvesti kontrolne mjere za tržište e, i to u svim državama i regijama raspodjela vrijednosti u ovom lancu treba se prevrnuti. E, velike tvrtke ne smiju više imati prevlast. E, pomoć treba davati onima koji stvarno proizvode. Nije u redu da se plaća potpora poljoprivredniku koji ne proizvodi ni jedan gram hrane. E, treba postići pravilnu razinu e, plaće. e tu se radi o dohodku poljoprivrednika. E, svijet koji želimo ostvarit ćemo samo ako budemo financirali poljoprivredna gospodarstva u obiteljskom vlasništvu. Hvala. Tak. Pa- gospođa Kosti iz Finske. Gospođa Koski iz Finske ima riječ. Molimo mikrofon. Predsjedniče, kolege i kolegice, pozdravi iz Finskog parlamenta. Profitabilnost e, poljoprivrednog sektora je najveći izazov s kojim se suočavamo. Ona e, ovisi o novim tehnologijama, inovacijama i obnovi poljoprivrede. E, poslovni okoliš za poljoprivredu se jako promijenio. Imamo nove politike, nove strukture. One se moraju suočavati s novim izazovima ovisimo o tim provjenama koje su često operativne naravi. E, moramo također reagirati na promjene u budućnosti. Moramo u tom sektoru imati dosljednu politiku. Sa finskog stanovišta bih htjela nešto reći o kritikama koje čujemo e, e, a usmjerene su na izravna plaćanja. E, prirodni uvjeti u Finskoj su vrlo nepovoljni usporedbi s drugim zemljama. Mi moramo e, e, biti u mogućnosti da se poljoprivreda održi u cijeloj Europskoj uniji. Svaka civilizacija se mora pobrinuti za svoju poljoprivredu i to moramo e, činiti sada i u budućnosti. Podrška Finskoj je veća zbog prirodnih uvjeta u našoj zemlji. Kod nas su e, cijene proizvodnje više. Izravna plaćanja i metode e, treba proširiti. Htjela bih da mi potanje objasnite e, e, kako funkcioniraju izravna plaćanja za područja sa prirodnim hendikepima, s nepovoljnim uvjetima. Ne znam kome bi se uputilo ovo pitanje mm, ili kome ste to pitanje uputili. Naravno da moramo uzeti u obzir mm, uvjete proizvodnje koje ste spomenuli. E, mm, nepovoljni uvjeti, nepovoljne atmosferske prilike. To e, izravno utječe na prinose. Hvala predsjedniče. E, danas popodne govorimo o profitabilnosti, o, potpori dohotku poljoprivrednika. Međutim, o dvije teme nismo govorili, a trebali bismo. Jedno je pitanje e, cijena koje se plaća na izvoru. To moraju biti pristojne cijene i zatim o regulativi cijena i tržišta. Ako ne fokusiramo našu politiku na tim temama, onda nećemo moći osigurati pristojan dohodak poljoprivrednika. E, radi se i o generacijskoj obnovi i to je problem o kojem stalno razgovaramo. Ne možemo osigurati dostojanstven život za poljoprivrednike. E, mladi ljudi teško ulaze u poljoprivredu moramo govoriti i o e, još jednom e, području, a to su prava žena u poljoprivredi. Tu imamo očitu diskriminaciju. E, moramo uvesti zajedničko vlasništvo gospodarstava. Dostojanstvenu ulogu žena u gospodarstvima Također moramo govoriti o trgovinskim sporazumima i učinku koje oni imaju na mala i srednja gospodarstva u Europskoj uniji i u drugim zemljama s kojima potpisujemo ove sporazume. Bili smo nedavno u Brazilu, vidjeli smo što nas očekuje na području proizvodnje goveđeg mesa. Merkosur je u pitanje. Klimatske promjene imaju negativan učinak na prijevoz proizvoda koji bi se mogli e, lokalnije proizvoditi. Kad govorimo o održivosti moramo gledati modele proizvodnje i model e, prodaje tih proizvoda. Da, imali smo regulativu, imali smo mliječne kvote, imali smo i krizu u tom sektoru. E, gospodine Hlot iz Nizozemske ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče u ime nizozemske, ja ću govoriti holandski. E, poljoprivredni odbor, ja zastupam poljoprivredni odbor e, holandskog parlamenta. Što će se dogoditi za ZPP-om? E, pitanje se postavlja kako možete garantirati da u svim državama članicama E, imamo provedbu sporazuma. Sporazuma o, ciljevima ZPP-a. Kako se ti ciljevi provode u državama članicama? Tu imamo razno razna mjerila. Kako će to komisija jamčiti? Gospodin Kafantari iz Grčke ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Inicijativa da govorimo o novom ZPP-u je vrlo važna. Najprije da kažem da E, zajednička poljoprivredna politika mora ostati zajednička, ona mora osigurati dohodak e, poljoprivrednika, zaštititi e, okoliš i osigurati prehranu stanovništva. Međutim, ne možemo imati jednak aršin za sve, jednaka mjerila za sve, sjever, jug i tako dalje. Već su spomenute e, razlike u modelu koji je potreban za Grčku i recimo za Finsku. E, imamo različite i sektore i različite uvjete koje trebamo uzeti u obzir. Treba e, uzeti u obzir otoke, brdska područja, veličinu gospodarstava Moramo imati ciljane mjere koje će pomoći malim gospodarstvima na otocima. I moramo imati ciljane mjere za mlade ljude koji žele ući u taj sektor. Općenito govoreći mi svi shvaćamo da se poljoprivrednici suočavaju sa raznim i velikim izazovima. Recimo moraju se boriti protiv klimatskih eh, promjena moraju doprinijeti pariškim ciljevima. Zato moraju imati bolje e, instrumente za upravanje rizikom. Recimo bolje gospodarenjem vodama kako kvalitativno tako kvantitativno. To je svakako jedno područje na kojem ćemo imati sve više problema zbog klimatskih e, promjena. Moramo biti inovativni i u ovom i sličnim sektorima. I na kraju Grčka, e, naš parlament e, smatra da ZPP mora imati jednako sredstava kao do sada. Moramo imati uravnotežen pristup i također detaljnije razmotriti što bi se moglo dogoditi s politikom konvergencije. E, e, plan pomoći koja se zasniva na području ne smije biti jedinom osnovom. Hvala lijepa e, što ste spomenuli raznolikost evropske poljoprivrede, recimo razlike između Finske i Grčke kako možemo održati e, zajedničku e, poljoprivrednu e, politiku za tako različite uvjete, za tako različita gospodarstva. Imamo i veliki problem vode. Hvala lijepa. Uvijek mi je drago kad dođe ovdje e, ministar financija i onda se e, govori o sredstvima u proračunu. E, moramo novac trošiti ciljano. Moramo plaćanja prilagoditi društvenim doprinisama Moramo mjeriti i doprinese zaštiti klime. E, na to trebamo vezati plaćanja. Moramo imati pravedniju raspodjelu. Ne možemo 80% e, sredstava trošiti na jedno malo područje. E, moramo također imati na umu i zaštitu životinja, njihovu dobrobit. E, to sam već rekao i u jesen. E, ciljevi ZPP-a moraju biti povezani. Ne možemo e, s jedne strane reći masovna proizvodnja, a s druge strane kvalitetna proizvodnja. Onda imamo i sporazume o slobodnoj trgovini, recimo Mercosur. To sve ne ide jedno s drugim E, e, poljoprivrednici moraju kvalitetno proizvoditi, a moraju jeftino proizvoditi. To jednostavno e, nije moguće. Kad se govori o pojedinim državama članicama, već sada nemamo zajedničku poljoprivrednu politiku jer se provedbe razlikuju državama članicama. Planovi, planova imamo dovoljno, ali provedba je upitna Imamo ZPP, zajedničku politiku. E, e, e, provedba treba biti diktirana iz Brisela, a ne od država članica. I to ne može biti naš cilj. Moramo pazati na to da je zajednička poljoprivredna politika jaka i da nam ne, ne smije nam izmaći kontroli. da imamo zajedničku poljoprivrednu politiku ali to je e, fleksibilna politika koja uzima u obzir specifičnosti e, zemlje. Gospodin Dekhaus iz Njemačke ima riječ. E, hvala lijepa predsjedniče na pozivu, dragi kolege i kolegice. Ja dolazim iz zemlje u Njemačkoj koja ima vlastitu koncepciju za oblikovanje ZPP-a E, ja ću vam predstaviti tu politiku. Mi e, vjerujemo da trebamo četvaro kod ekonomija, ekologija, socijalna odgovornost i e, razvoj kulturne politike kulturnog ruralnog područja. Stoga vjerujem da je ispravno da imamo drugačije kriterije. Znamo danas da okolišne ciljeve nismo postigli u Europi. Voda, nitrati, bioraznolikost i tako dalje. Ekološki doprinosi e, mogu e, povećati doprinesi u poljoprivredi, e, moramo ih honorirati, uvažiti i platiti. E, moramo ići e, e, surađivati u praksi sa znanošću. S druge strane vjerujem da danas znamo da dohodak u ruralnim područjima u poljoprivredi je vrlo različit. I stoga vjerujem da bez ruralnih područja Europa nema budućnosti. Moramo uzeti u obzir razvoj cjelokupnog društva. Stoga poljoprivreda i ruralna područja moraju u tome sudjelovati. Imamo nove zadaće, digitalizacija, a e, i, i cjelokupna tema kako pomoći mladim ljudima u poljoprivredi, kako oni mogu dobiti perspektivu. Stoga ZPP treba modernizirati. Moramo osigurati dohodak, stabilizirati poljoprivredna područja i ekološki obnoviti Europi. I sve uložiti u tome da ukinemo preveliku birokraciju. Hvala. Hvala lijepa. E, dobar dan svima. E, neću govoriti samo kao poljoprivrednik, već kao bivši ministar koji je četiri godina e, sudjelovao u vijeću ministara. Što se tiče novog ZPP-a, rekao bih sljedeće mora biti jednostavniji, mora biti manje opterećen administracijom. Poljoprivrednici se još nisu naučili niti na stari ZPP. Nekoliko točaka koje je spomenuo gospodin Dorfman. On je spomenuo male poljoprivrednike. U Češkoj republici je to vrlo važna tema. Moja supruga ima 25 hektara e, obradivog, e, obradive zemlje na primjer, govorimo o gornjoj granici. Ne znam e, zašto gospodin Ettinger e, pokušava e, promijeniti parametre. To bi trebao, o, o tome bi trebao odlučivati gospodin Hogan. Mm, mm, nije pitanje tko će dobiti, već pitanje kako će se taj novac koristiti. Kako se taj poljoprivrednik ili poljoprivrednica ponaša prema okolišu. U Češkoj republici imamo 2000 gospodarstava koja koriste većinu sredstava. Oni proizvode 80% mlijeka, a 90% svinskog i mesa peradi Imamo razne metode e, e, pristupa okolišu, sjemenu i tako dalje. Kad govorimo o subsidijarnosti moramo dati prostora državama članicama da same odlučuju. E, gornja granica mora biti dobrovoljna, ne obavezna. To čini tvojom Razmišljam da li tih 25 hektara čini razliku u pogledu toga jeste li bogati ili siromašni? Hvala lijepa. Mene brije, brine utjecaj zakonodavstva. Dakle, ono što je u okviru onoga što mogu političari činiti. Jer Ponekad se radi o nekom napadu na pesticide i to bez nekog dobrog razloga. Glifosat je recimo jedan takav primjer. U nekim uvjetima imamo pesticide koji su e, ukinuti, a u lipnju dok bude bugarski ministar predsjedao ćemo glasati o tome da li možemo koristiti određene pesticide na e, žitaricama koje se dakle nego što procvjetaju se, dakle, bude žetva. I opet imamo jedan materijal koji koriste oni koji se bave ekološkom proizvodnjom, koji je jednako tako loš kao i oni koji se bave običajnom proizvodnjom. A komisija je rekla recimo da to nešto što je sigurno i što se smije koristiti. To je jednostavno potpuno nekonzistentno. To nije način kako možete voditi poljoprivrednu politiku. Neki govore i o antomikrobnoj rezistenciji. To je nešto što je vrlo važno. Se tu radi o milijunima života ja bih predložio da se novac drži po strani u stupu 2 kako bi mogli pomoći proizvođačima piletine i svinjetine, jer će to zasigurno pomoći. Može bi trebali uspostaviti jedan e, e, fond iz kojeg ćemo moći isplatiti pomoći našim poljoprivrednicima, a ne da se koriste antibiotici. To je nešto što je logično, što uistinu ima smisla, što je konstruktivno neka vas ne brine 340 eura po hektaru za mlade poljoprivrednike. Ono o čemu ja govorim je ono što je uistinu važno. Dziękuję, madame Vingrijeva. Gospođa Vingrijeva. Gospođa Vingrijeva. Hvala lijepa. Dragi kolegice i kolege, započnemo raspravu dakle o novom ZPP-u i o toj dodane vrijednosti koja se proizvodi u poljoprivredi. ona je u stvari rezultat toga da stvaramo kroz korištenje novih metoda. Imamo novu politiku koja je usmjerena na rezultate i to bi trebala biti glavna načela koja stvaraju dodanu vrijednost. Budući ciljevi ZPP p-a su dobri i mi ih podržavamo. Tako da je poljoprivredni sektor e, čvrst, inovativan, da štitimo okoliš, e, a da očuvamo i socijalne i ekonomske strukture ruralnih područja. Postoje određeni problemi s kojima je suočen poljoprivredni sektor. Trebaju se moći nositi sa novim izazovima, a trebamo i pojednostaviti što je moguće moramo imati ambiciozne ciljeve kada govorimo o zaštiti okoliša kako bismo mogli riješiti pitanja koja su povezana uz održivi razvoj poljoprivrede. Moramo unijeti određenu ravnotežu e, kako bi situacija bila učinkovita i od koristi za sve dionike. Kružno gospodarstvo je tu isto bitno moramo stvoriti nove poljoprivredne aktivnosti i učiniti gospodarstva otpornija. Moramo prepoznati potrebe društva i nadamo se da će ti faktori biti uzeti u obzir i u novom ZPP-u da ćemo imati kraću isporuku hrane i promovirati zdravu hranu. Hvala lijepa. Gospodin Karbon. Hvala predsjedniče. Poštovani zastupnici, želim reći da u Portugalu imamo veliki nacionalni konsenzus da bismo zadržali dva stupa ZPP-a i moramo zadržati financiranje eh, ZPP-a na sadašnjoj razini. Ta je politika najbitnija među europskim politikama, bila je ključna za europsku koheziju. Poljoprivredna politika mora biti osjetljiva što se tiče ekoloških pitanja i u izračunavanju izravnih plaćanja koja su ključna u ruralnim područjima. Poljoprivreda može biti način borbe protiv dezertifikacije i poljoprivredom možemo razviti ruralno područje definiranjem e, mediteranske makije. E, hvala. Hvala predsjednike, dragi kolege i kolegice. E, ZPP ne nagrađuje dovoljno poljoprivrednike. Mnogi prodaju ispod cijene proizvodnje. ZPP je e, žrtvovan e, globalnoj e, politici. Ono što plaćamo proizvođačima je nedovoljno i ne dajem i sigurnost. Nemamo ni transparentnost mi kažemo da imamo dovoljno zaliha za sljedeće tri godine. Međutim, e, mogu li poljoprivrednici čekati tri godine na plaćanja? E, imamo alarmantan porast e, samoubojstava poljoprivrednika. Moramo prestati sa ovom netransparentnošću koja vodi do dramatičnih situacija. Korištenje pesticida E, poljoprivreda mora e, sve više proizvoditi, sve jeftinije proizvoditi, a optužuje se poljoprivredu da e, zagađuje i ubija okoliš. Poljoprivrednici nisu ubojice. Proizvođači ne mogu raditi bez pesticida. Mislim da danas moramo predložiti pravu politiku istraživanja i financiranja istraživanja. E, agrokemijska industrija e, mora e, biti prijaznija prema poljoprivrednicima. Imamo velike monopole koje diktiraju cijene. Moramo reći da proizvođači E, se moraju jako, jako bojati budućnosti. To je nažalost tako. Vi ste uzeli riječ u vrlo dobrom trenutku jer sada imamo ovdje glavnog direktora Plevana koji kojemu ćemo dati riječ. Još ćemo čuti dva govornika, gospodin Moru. Hvala, ja ovdje sam. Hvala predsjedniče, dragi kolege. E, Phil Hogan nam je e, e, više rekao toga što nas zabrinjava nego ohrabruje. Bilateralni pregovori će dovesti do opasne tehnokratizacije europskih politika, pregovori između komisije i država članica to ugrožava poziciju parlamenta. Moramo imati u obzir, e, na umu subsidijarnost, moramo zaštititi okoliš, moramo stvoriti e, međuregionalno natjecanje. E, trebamo pravu zajedničku poljoprivrednu politiku procjena učinka pokazuje 20% smanjenja u, proizvodnji e, goveđeg mesa, smanjenje u proizvodnji vina i tako dalje. E, pozdravljam rad parlamenta i uvođenje e, direktive o pravednoj, pravednom tržišnom natjecanju. Moramo srušiti tehnokratizaciju, moramo gledati cijene, jer poljoprivrednici trebaju osigurati da e, mogu e, prodavati e, svoje proizvode, a da pri tome nešto zarade. Mm, poljoprivrednici moraju zarađivati. Gospodin Pol iz Danjske ima no, Mislim da moramo u istinu biti jako oprezni kada govorimo o korištenju pesticida i moramo tu imati dobru politiku. Mora imati jednu zajedničku listu koja mora biti dobro dokumentirana u pogledu svih tvari. i Moramo imati zajedničke pokazatelje kako bi se mogli mjeriti utjecaj i mi biti sigurni da te tvari uistinu imaju učinak koji je tražen. Dakle, možemo li uopće očekivati da će ti pokazatelji, sa indikatori nam moći pomoći, a kada govorimo o novom ZPP-u, imamo i sporazum iz Pariza, i želju za e, raspodjelom tereta. Htjeli bismo u svakom slučaju razgovarati o tome što proizvodimo i što konzumiramo. Imamo cilj broj 12. Moramo stvoriti jednu ravnotežu između različitih vrste proizvodnje. to može dovesti do smanjenja stakleničkih e, plinova. A to je nešto što je vrlo važno i u ovim pregovorima. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče, dragi kolege iz Europskog i nacionalnih parlamenta. ZPP je od ključne važnosti ali e, moramo imati na umu da su izazovi poljoprivrednika vrlo različiti. Oni se razlikuju od izazova od prije sto godina. Sad ćemo o, opet reformirati ZPP. E, stvarnost me vodi do, do, do toga da kažem da su mjere e, nedovoljne. Ja sam izvjestiteljica u Enviju pa ću ukazati na nekoliko elemenata. Mm, komisiju treba podsjetiti da su poljoprivrednici rješenje eh, ekoloških problema. Treba osigurati sigurnost hrane u Europi E, budući ZPP mora pratiti poljoprivrednike u tranziciji prema dvostrukoj e, e, okolišnoj i ekonomičnoj proizvodnji. Od ključne je važnosti da, da ZPP zadrži svoj smisao u budućnosti. Hvala. Tak, musimy rozumieć, że samowystarczalność to nie znaczy da, naravno moramo biti svjesni toga da dostatnost ne znači dakle da trebamo zabraniti trgovinu. A sada ću dati riječ našem moderatoru na pet minuta, a onda ćemo preći na drugi panel. O, jest. Sorry, sorry. Czy pan Dorfman chciał się odnieść czy do pytań, czy nie? Ispričavamo se, gospodin Dorfan, da li vi želite sada prvo nešto reći ili kasnije, možda kasnije? Kasnije možda. Neću dati neki definitivni zaključak jer smo čuli mnogo pitanja i primjedbi. U prvom redu bih htio dati riječ Počet ću gospodinom e, Dorfamonom koji će u tri ili četiri minute e, pokušati odgovoriti na brojna pitanja koja smo čuli i dati, pokušati dati sintezu. Izvolite. Ja, danke. Hvala lijepa. Mislim da mi uopće ne trebaju te četiri minute. Mislim da zadatak današnjeg popodneva je jednostavno da poslušamo što imaju naši kolegice i kolege za reći, dakle kolegice i iz nacionalnih parlamenta, a to smo i činili tijekom proteklih sat vremena. Drago mi je što je veliki broj kolegica i kolega uputio na to da ne žele renacionalizaciju ZPP-a i da žele da ona i dalje ostane u istinu jedna snažna zajednička politika i to je nešto što ćemo morati e, snažno iznijeti ovdje u raspravi u parlamentu. Možemo raspravljati o nekim novim sustavima u pogledu provedbe, ali načelni odgovor e, kada govorimo o ZPP-u je da zajednički dalje nastupamo, dakle da tu imamo jedno zajedničko europsko stajalište i to je ono što je važno. Više puta se govorilo isto tako o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja. E, to je E, nešto što je vrlo važno i to mora biti važan element naše politike e, sva poljoprivredna gospodarstva u Europskoj uniji moramo moći održati na životu, dakle oni koji su u povoljnijem položaju i oni koji su u manje povoljnom položaju. Onda se tu uvijek postavlja mm, pitanje aspekt fairness, države članice tu vjerojatno imaju različita mišljenja i različito to vrednuju. To će biti i dio rasprave ovdje u parlamentu. Međutim, ja mislim da upravo kada govorimo o ovoj vanjskoj konvergenciji moramo razmisliti o kriterijima temeljem kojih možemo onda pošteno raspodijeliti financijska sredstva na raspolaganju. Više puta smo čuli to pitanje, dakle, poštenog plaćanja, da netko bude plaćan za svoj rad u poljoprivredi. Dakle, ZPP nije više e, cjenovna politika, nemamo više ni zaštićene vanjske granice, mi smo dio globalnog tržišta, mi smo najveći i uvoznik i izvoznik prehrambenih proizvoda i to u cijelom svijetu. Tako da E, jednostavno sudjelujemo u toj međunarodnoj trgovini ta ideja da se opet vraćamo dakle na neku politiku gdje štitimo cijene to jednostavno ne može biti budućnost za ZPP i tu bih e, sada stao, svjesna sam toga da nisam dao odgovor na čitav niz pitanja, ali važniji je ovaj input koji smo dobili iz nacionalnih parlamenta. Hvala vam lijepa. E, sada gospodin Plank. Izvolite. Moje strane, još jedan kratki rezime, iako ne želim ponavljati neke stvari, međutim više puta se je kratko spomenulo dakle, da ZPP u svojoj funkciji mm, za podršku gospodinu gospodarstva ne smije stajati sam, već nekako da to moramo povezati. Dakle, e, na taj način će dakle i poljoprivrednici postati dijelom ovog e, vrijednosnog lanca i to je vrlo važno kada govorimo o perspektivama za mlade ljude. Ne samo da je poljoprivreda atraktivna, već cjelokupni ruralni prostor. To je jedan vrlo važan aspekt. Hvala vam lijepa. Merci. Maintenant je euh, Hvala lijepa. I sada e, zaključak i e, komentar s moje e, strane. Imam pet minuta. U raspravama i sa državama članicama vidimo razlike kad se radi o ZPP-u i proračunu i razlike kad se radi o internoj i eksternoj konvergenciji E, e, ozelenjavanje previše, premalo e, gornje granice ili ne, eventualni razvoj, ruralni razvoj više ili manje izravnih plaćanja. Druga stvar, debirokratizacija međutim, teška riječ za izgovaranje, E, e, e, to je instrument, ova subsidijarnost, to je novost u prijedlozima komisije. Pitamo se stoga, hoće li to zaista smanjiti birokratizaciju ili, ili će je još ili će je dovesti na nivo države članice. Hoće li to narušiti tržišno natjecanje? na globalnom planu. Svi sudionici ovdje e, su e, bliski poljoprivrednom sektoru i e, oni su za ZPP, gotovo svi. Mi smo svi ovdje za zajedničku evropsku poljoprivredu i za kulturu koja ne smije biti ovisno o internacionalizaciji, to jest prisilnoj internacionalizaciji razmjene u trenutku kada e, Europa sklapa sve više e, trgovinskih sporazuma. Sada ulazimo u novu fa fazu pregovora sa Mercosurom, što je vrlo osjetljiva tema. Mm. Ali E, ono što nas ujedinjuje jeste da e, ZPP, budući ZPP, e, to se tiče i održavanja socijalno tkiva u našim ruralnim područjima i održavanje života u ruralnim područjima. To nas ujedinjuje. Ono što nas također ujedinjava jesu prihodi pravični prihodi e, onih koji osiguravaju prehrambeni e, lanac, to jest za proizvođače. E, svi se slažemo, a mi smo i potrošači, mi želimo proizvodi koji su sigurni, me, sve više želimo kvalitetu E, dakle bioproizvode, ekološke proizvode, ali želimo i preciznu poljoprivredu koja koristi nove e, metode. To je veliki zadatak za naše poljoprivrednike. Imamo mnogo pitanja, veliko pitanje o rizicima i kvaliteti pristupa koje e, ima komisija. To je prirodno pitanje ali isto tako imamo i nacionalne planove podrške e, i poticaja. Svi znamo da e, e, će nacionalnih parlamenti imati ključnu ulogu u tome i stoga si svi želimo da uspijemo u našem radu, da budemo hrabri, ali moramo zaželjeti sreću i dobar rad komisiji. Evo, to je naša zajednička želja. Hvala na ovim dobrim željama koje su svakako potrebne. Zahvaljujem našem gostu koji je bio moderator u ovom na ovom dijelu rasprave, gospodinu Simonu, i koji je na samom kraju sažeo sadržaj naše rasprave. A sada ću zamoliti e, drugog poznatog novinara da sada preuzme vođenje ove panel diskusije. To je Di Mambro. Imat ćemo govor glavnog direktora Pleve zastupnika Europskog parlamenta, gospođe Garcia i e, gospodina Pata Deringa. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedniče Sekjerski na ovom uvodu. Kao što je rekao predsjednik, e, sada se panel diskusija mijenja. Prelazimo od sadržaja na način ostvarivanja politike. U ovom dijelu rasprave govorit ćemo o novim sinergijama između europskih institucija i država članica, o više razinskom upravljanju, ali i o subsidijarnosti. Bilo bi zanimljivo započeti raspravu o tome što zastupnici nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta misle gdje e, bi bila nova granica između djelovanja Europskog parlamenta i djelovanja samih država članica. Bez konkretnog prijedloga, e, bez da ovu raspravu vežemo uz nešto konkretno, teško je odgovoriti na to pitanje, ali bilo bi zanimljivo čuti preliminarne odgovore. Ja sam e, novinar i obično postavljam pitanja, pa ću i sada postaviti pitanja, pa ako želite možete na njih odgovoriti u svojim obraćanjima. Sada je izazov pred nama, a zove se dobro upravljanje. ZPP bi trebao odgovoriti na sve veći broj pitanja naših građana. Treba zadovoljiti njihove potrebe i sada je glavno shvatiti detaljno kako će se postići neki ciljevi o kojima smo do sada govorili. S jedne strane imamo subsidijarnost koja nam omogućava da koristimo preciznije instrumente kako bismo došli do ciljeva koji na razini Europske zajednice su još teško ostvarivi. Tu mislim sada na tlo, to je neobnovljivi resurs gdje je teško pronaći zajednički pristup. Ili mislim na politike za potporu mladima ili kako ćemo pronaći zajedničku definiciju aktivnog poljoprivrednika. To je bilo vrlo teško kod prethodne reforme ZPP-a. A i danas vidimo e, kako imamo poteškoće u primjeni te definicije. Danas je više puta rečeno da je subsidijarnost put sa puno nepoznanica, pogotovo što se tiče jedinstvenog tržišta. Nacionalna razina ima poteškoća, ali i europske institucije, jer one moraju znati i saslušati potrebe država članica. Evo nekoliko pitanja. Gdje možemo povići granicu između zajedničkog i nacionalnog pristupa? Kako možemo osigurati to da E, subsidijarnost, ovaj novaj sustav primjene bude stvarno pojednostavljenje za poljoprivredna gospodarstva. Kako možemo osigurati da se sve to pretvori u bolje razumijevanja između društva i poljoprivrednika? Jer vrlo često, nažalost, postoji problem međusobnog razumijevanja. I zato je ovaj aspekt krucijalan. ZPP, rekli smo, je politika od koje se traže novi rezultati. Za kompleksna pitanja imamo UN i oni su imali makro razinu sadržaja gdje se odučuje zajednički, ali način postizanja tih makro ciljeva je u rukama samih država članica. To je temelj e, održivog razvoja i ciljeva održivog razvoja. To je pristup kojim smo došli do uspjeha u sklopu Pariškog sporazuma. Ali ključno je to da kako bismo preuzeli te velike e, obveze, mi smo krenuli gotovo od nule. A kod ZPP-a povijest e, te politike je prilično duga. E, traje već 50 godina ili više. Prvo pitanje koje možemo postaviti na početku ove rasprave je sljedeće. Što možemo preuzeti iz povijesti ZPP-a, a što ipak možemo pustiti u povijesti i ne preuzeti u novom oblikovanju te politike. O tome ćemo govoriti sa gospodinom Plevom, koji je glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskoj komisiji. Nakon toga imat ćemo vraćanje gospođe Agilere Garcia, koja je potpredsjednica odbora AGRI na kraju govorit će Pat Dering on je predsjednik Zajedničkog odbora za poljoprivredu, prehranu i pomorstvo u Irskom parlamentu. Na samom početku dajem riječ gospodinu Žerziju Plevi. Izvolite. Hvala, predsjedniče. Poštovani zastupnici, Europskog parlamenta, zastupnici nacionalnih parlamenta, dame i gospodo, zahvaljujem predsjedniku Sikijerskom koji je organizirao ovaj međuparlamentarni sastanak o ovako važnoj temi i to u ovako prigodnom trenutku. Povjerenik Hogan u svom govoru danas podcrtao je potrebu za ambicioznom zajedničkom poljoprivrednom politikom Trenutna politika temelji se na pravilima i na sukladnosti. Ona sada više ne funkcionira. Univerzalni pristup pokazao je koliko je ograničen i doveo u pitanje efikasnost, djelotvornost i jednostavnost te politike. Želim pocrtati to da možemo postići bolje rezultate za poljoprivrednike, okoliš i građane samo ako promijenimo način na koji smo organizirali politiku. Pozdravljam prigodu da, da razgovaram o boljoj provedbi te politike danas. Zašto postoji potreba za promjenom? Danas eh, ZPP ima čitav niz detaljnih pravila koja se definiraju na europskoj razini i ona se primjenjuju na jedinstven način u cijeloj Europskoj uniji. Ovaj pristup ne uzima u obzir različitost uh, u poljoprivrednim gospodarstvu u raznim državama Europske unije. Um, postoji kompleksnost uh, i povećava se količina provedbenih pravila smjernica, pravnih tumačenja koji su potrebni e, da se zadovolji potreba za apsolutnom pravnom sigurnošću i kako bi se shvatila razna izuzeća kojima se došlo u susret različitostima. Kako dakle promijeniti ZPP? Pitali smo se tko čini što i to na najbolji mogući način. U interesu poljoprivrednika i građana. Pitamo se kako možemo se poboljšati, možemo li povećati proporcionalnost i subsidijarnost e, u ZPP-u. Želim također reći da smo prošle godine proveli javnu javno savjetovanje sa 322 doprinosa građana u budućnosti ZPP-a. To je bio temelj za komunikaciju koju je objavila komisija u studenom prošle godine. Smatramo da nova raspodjela odgovornosti između Europske unije i nacionalne i regionalne razine je nešto što je svakako potrebno. U našem žargonu govorimo o takozvanom novom modelu provedbe politike. Što to znači e, novi model provedbe? Konkretno bi to značilo sljedeće. Europska unija će odrediti okvir koji je potreban da bi se osigurala zajednička dostignuća pravila dogovorena e, na razini vijeća, komisije i parlamenta kojima će se odrediti prvo zajedničke ciljeve kao što je poljoprivredni doprinos poljoprivredne e, što se tiče klimatskih promjena, e, prilagodbe i tako dalje. Drugo, širi način intervencija odredit će se na razini Europske unije. To znači što države članice mogu učiniti sa sredstvima. E, na primjer, proizvodno e, vezana plaćanja, investiranje u e, izobrazbu, informaciju i tako dalje. Treće, na europskoj razini temeljni zahtjevi će se također napisati a također će se odrediti kriteriji za osiguravanje jedinstvene polazne točke za sve. Na primjer, postojeće institucije koje su odgovorne za provedbu e, ZPP-a, na primjer Agencije za plaćanje, e, za određivanje uvjeta, e, za određivanje kompatibilnosti sa sporazumima u poljoprivredi u odnosu na pravila VTO-a i tako dalje. Imat ćemo zajedničke indikatore za rezultate i učinak. Što bi bilo potrebno učiniti na razini država članica? Države članice će analizirati okvir i odrediti način provedbe. Odredit će svoje ciljeve koristeći svot analizu koju već koriste neke države članice koje su razvile svoje programe, a razmislit će i o specifičnim mjerama. Na primjer, za raspodjelu izravnih plaćanja za potporu mladim poljoprivrednicima. Od članica tražit će da odrede mjerljive ciljeve kako bi se osigurala uspješnost, na primjer, postotak e, zemljišta vezano uz e, okolišne ciljeve i e, postotak proizvođača koji sudjeluju u organizacijama proizvođača. Države članice predrožit će jedan strateški dokument za oba stupa ZPP-a, a to će biti strateški plan ZPP-a, tako će mu biti naziv. U njemu će objasniti e, kako žele dalje i na koji način žele ostvariti svoje ciljeve. A sada prelazimo na odgovornosti svi u nas dionika, ali nacionalnih parlamentata. Ova nova raspodjela zadaća će nam mogućnosti angažmana za, sa strane nacionalnih parlamenta da će nam mogućnost da donesemo mjere kojima ćemo doći u susret lokalnim i regionalnim potrebama, uključujući kroz konzultaciju dionika u oba stupa. E, imat ćemo, na primjer, odbore za praćenje. Ovaj prijedlog nam daje mogućnost e, osiguravanja da se provedba vrši ciljano, ali i na jednostavan način. Moramo imati više mogućnosti bavljenja okolišnim problemima koji su prilično relevantni za određene regije. Države članice i poljoprivrednici moći će iskoristiti prednosti novog pristupa. Jednostavnija politika koja će biti manje preskriptivna, imat će manje pravila na europskoj razini, imat će i manje izuzeća izuzetaka i bit će jasnija, a na regionalnoj razini pravila i mjere bit će lakše provedivi. Nova dimenzija ovoga pristupa bit će fleksibilnost u kombiniranju djelovanja na lokalnoj razini, a imat ćemo i dodatne mogućnosti za koncentriranje na rezultatima. Strateško planiranje strateških e, e, akcija bit će podložno mjerenju rezultata. Kakve alate ćemo imati da bismo došli do ostvarenja zajedničke politike? Zajednička politika je naravno ključna u svemu tome. O tome smo danas raspravljali već. Želim spomenuti samo neke mjere osiguranja koje želimo ostvariti. Prvo, europski okvir pravila koji bi bio napisan u temeljnim aktima. Komisija bi bila odgovorna za e, odobravanje planova ZPP-a. Treće, u pomno praćenje provedbe plana na temelju pravila i četvrto e, korektivne mjere u slučaju teških problema. Na samom kraju e, to ne bi značilo da bismo manje radili, nego bismo drugačije radili. E, sredstva bi se koristila ciljano, pogotovo što se tiče klime i okoliša novi model provedbe ne bi bio komplikacija, dodatna komplikacija u našem životu, nego efikasniji način djelovanja. Hvala na pažnji. Hvala gospodinu Plevi. A sada riječ ima gospođa Klara Aguilera Garcia, potpredsjednica odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem gospodine Dimambro. Najprije pozdravljam zastupnike nacionalnih parlamenta. U ovom svom govoru, prije nego što se dotaknem novog modela višerazinskog upravljanja, htjela bih najprije iskoristiti vašu prisutnost kako bih vam prenijela poruku koju često čujemo od vlada. Moramo ojačati ZPP, zadržati razinu financiranja u proračunu i tako dalje. To na papiru jako dobro zvuči, ali kako bi se to ostvarilo trebamo vjerodostojan VFO koji će eh, htjeti zadržati ovu politiku na visokoj razini u budućnosti. Neke vlade su se već izrazile o tome, neke nisu. Mi ne možemo jednostavno od država članica tražiti da zadrže e, tu razinu financiranja ako one nisu poslije spremne to stvarno uplatiti u proračun Europske unije. E, to kažem zato što trebamo unaprijed o tome razmišljati u nacionalnim parlamentima jer ne možemo reći ZPP nam je jako važan, ali onda nismo spremni e, financijski doprinijeti postizanju ciljeva ZPP-a. Sada prelazim na samu, temu ovog dijela panel diskusije. Kako se gradila Europa, uloga nacionalnih parlamenta postajala je sve važnija. Stvorili smo kanale suradnje između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta kako bismo zajamčili djelotvorniju demokratsku kontrolu europskog zakonodavstva, ali i nacionalnog zakonodavstva na svim razinama članci koje je uveo Lisabonski ugovor ojačali su ovaj trend. E, ta nova suradnja je vrlo zanimljiva kao i današnja, kao što današnja rasprava pokazuje. I imamo sada dosta važnih elemenata unutar ZPP-a koje trebamo spomenuti. U prošlosti su nacionalni parlamenti premalo raspravljali o reformi ZPP-a. ponekad nisu uopće bili svjesni što su njihove vlade radile u vijeću. I to je po mom sudu znak e, nedostatne demokratske transparentnosti. Nacionalni parlamenti ili neki zastupnici čak ni ne znaju što njihova vlada predlaže vijeću. To nije korisno za demokraciju, treba učiniti više i bolje. Što se tiče budućnosti e, poljoprivrede i prehrambenog sektora o kojem kojoj govorimo danas, u našem parlamentu imali smo stajališta Francuske, Italije, Finske, Irske, Litve i Švedske. Sve su, sve su te države poslale svoja stajališta. Onda smo imali zajednički dokument koji su poslali Irska, Poljska, Francuska i Italija ostale države, uključujući moju državu e, Španjolsku, za sada šute. E, kako smo pročitali u komunikaciji, Europska komisija među svojim ciljima ima pojednostavljenje ZPP-a. O tome se danas govorilo upravo o pojednostavljenju. Subsidijarnost, ojačana subsidijarnost koristi se kako bi se potaknulo pojednostavljenje. Pitanje je hoće li to stvarno tako završiti, jer e, svaki put kad se govori o reformi ZPP-a govori se o pojednostavljenju, ali do sada u tome ipak nismo uspjeli. Pitanje je i nadamo se da će ovaj put e, stvari krenuti boljim putem i nadamo se u dobre rezultate. Što se tiče pojednostavljenja kroz mm, subsidijarnost, želimo ići u susret lokalnim potrebama e, imajući na umu ciljeve koje je odredila komisija na razini Europske unije, a nakon toga će su zakonodavstvi o tome su odlučivati. Jedan dio komunikacije kaže da ne možemo imati jedinstveni recept ili model za rješavanje E, problema jer imamo različite modele i različite uvjete koji prevladavaju u Europskoj uniji. Čak i ako će ZPP u budućnosti imati zajedničke ciljeve i pridružene mjere, države članice morat će odabrati one mjere za koje smatraju da su prikladnije za njihove specifične situacije. Komisija je preporučila E, mnogo toga, a 24 države članice žele imati više utjecaja kod oblikovanja ZPP-a. Model koji smo čuli od gospodina Pleve temelji se na rezultatima i odnosi se na nacionalne strateške planove. A o tome je već govorila komisija. Sve je za nas velika nepoznanica. To je novi model a ako se želimo koncentrirati na rezultate, bilo bi dobro da oni budu što bolji, ali model je potpuno nov. Mi se u ovom trenutku trebamo pouzdati u komisiju, jer još uvijek nismo vidjeli prijedlog koji je najavljen za svibanj. Vjerujemo u e, raspodjelu nadležnosti, a vidjet ćemo koji će biti rezultat toga procesa. Postoji strah e, od e, renacionalizacije. To je danas spomenuto. I e, što se tiče sufinanciranja izravnih plaćanja, to je spomenuto kao mogućnost, u prvom stupu. za naš odbor, a u Europskom parlamentu, renacionalizacija bila bi, bio bi pravi korak unatrag a u novom modelu zbog subsidijarnosti države članice bi onda bile odgovorne za način na koji bi investirale sredstva iz EPP, ali treba definirati krajnje korisnike. Dosta govorimo ovdje o modelu, o aktivnom poljoprivredniku, o povijesnim pravima ali u konačnici krajnji korisnik na temelju ovog novog modela koji bi bio obavezan ili dobrovoljan bio bi e, u domeni odluke države članice. To je ključna odluka. Svaka država članica morat će odrediti strateški nacionalni plan koji će obuhvatiti e, sva tri stupa. Vidjet ćemo kako će se nadležnosti raspodijeliti u Španjolskoj, Njemačkoj ili Italiji. Prema Ustavu postoje jasne nadležnosti u području poljoprivrede. A sve će se trebati pretočiti u nacionalni plan, poštujući regije, pogotovo u području drugog stupa. Imajući na umu različite razine nadležnosti, možda će doći do značajnih e, pravnih poteškoća. Razina trenutnog upravljanja se zadržava kako bismo Mm, efikasno došli do željenih ciljeva, ali države članice treba će odrediti okvir za kontrolu i poštivanje pravila. Izgleda da će nacionalni parlamenti onda u budućnosti imati važniju ulogu, a i s pravom će to biti tako, jer mnoge odluke se donose na nacionalnoj razini kroz strateški plan. Pa onda je u redu to da nacionalni parlamenti koji su izraz volje naroda, oni koji trebaju uh, dati jasno na znanje svoje mišljenje. Naravno, ministri će i dalje obavještavati o rezultatima u sklopu vijeća ministara poljoprivrede, ali oni će trebati kontrolirati i nacionalne strateške planove postojeći odnos između države članice i komisije kao i do sada, ali bez obzira na to, s političkog stajališta logično je očekivati da će strateški nacionalni planovi trebati biti revidirani i da ćemo ih trebati ponovno sagledati u nacionalnim parlamentima. Dakle, postojao bi kanal E, komunikacije između nacionalne vlade i komisije za definiciju strateškog plana, ali sa političkog stajališta treba također shvatiti to da nacionalni parlamenti će imati važniju ulogu u procjeni strateških nacionalnih planova. Hvala. Zahvaljujem gospođi Aguilera Garcia. Sada riječ ima gospodin Pat predsjednik zajedničkog odbora za poljoprivredu E, i pomorstvo u Irskom parlamentu. Izvolite, imate deset minuta na raspolaganju. Predsjedniče, poštovani zastupnici, kao prvo želim zahvaliti na pozivu na ovaj sastanak. Mi ćemo govoriti o višerazinskom upravljanju. Što se tiče jačanja subsidijarnosti, uloga Europskog parlamenta, komisije, vijeća i država članica mora se odrediti i definirati. Zajednička poljoprivredna politika je jedna od najvećih eh, uspješnica Europske unije. Odredili smo kvalitetu eh, hrane po pristupačnim cijenama i stabilnost eh, prihoda poljoprivrednika. A sada dajemo potporu poljoprivrednicima kako bismo osigurali da je Europska unija samodostatna i također osiguravamo potporu krucijalnim industrijskim granama u našim ruralnim regijama. Kao što znate, stvari se mijenjaju. Kao što znate, subsidijarnost je vezana uz pitanje tko je u najboljem mogućem položaju da donosi propise. Država članica Europska unija. E, dakle, mi moramo osigurati odgovornost i maksimalni učinak određene politike. Prilagodba pojedinim e, potrebama je ključna riječ. Moramo e, jednom riječju znati tko što čini i kako. Države članice imaju veliku fleksibilnost u novom ZPP-u zajedno s većom razinom subsidijarnosti. To pozdravljamo, a e, to znamo da znači kako jedinstven pristup je nešto što u prošlosti nije funkcioniralo. E, nacionalni parlamenti su odredili područja kontrole subsidijarnosti i omogućili novi politički dijalog oko novih prijedloga inicijative. Irska struktura e, smatra da je to važno i ja sam predsjednik odbora i vrlo sam aktivan u tom pogledu. Imali smo e, mnogo mišljenja kojima smo predložili nove, e, nova rješenja. I mislim da je danas također primjer sastanka na kojem ćemo čuti nove prijedloge imamo različite pristupe i prioritete u državama članicama i to je razlog zašto trebamo imati veću subsidijarnost u reformi ZPP-a. Trenutni proces zahtjeva konsenzus i sporazum 28 um, država članica. E, vrlo često se ne rade ustupci, a trenutno se pitamo kako će to utjecati na lokalne uvjete. Imamo dva glavna područja na kojima ćemo raditi na temelju komunikacije e, komisije iz Studenove. I e, tu se radi o klimatskim promjenama i e, ekologiji. Upravljanje ZPP-om je važno za mnoge države članice. Govorili smo o određivanju maksimalne granice, degresivnim plaćanjima i ciljanoj potpori za prave poljoprivrednike. A u Irskoj većina poljoprivrednih gospodarstava je strukturirana kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. A pitanje je kako se plaćanja najbolje e, isplaćuju za maksimizaciju produktivnosti. E, uloga ZPP-a je važna za e, smanjivanje volatilnosti tržišta. Sada se Ujedinjena kraljevina povlači iz Europske unije, a Irska je upoznata sa poteškoćama koje će to uzrokovati na njenom tržištu. Kao što znate, države članice E, trebaju osjetiti e, um, novi učinak e, novog ZPP-a. Irska ima važan sektor proizvodnje hrane i poljoprivrednih proizvoda. Europska unija ima politiku koja je dobar primjer izbalansiranosti sa dobrim pomoćima za poljoprivrednike. Moramo izbalansirati efekt mjera. Još jednom utjecaj na e, subsidijarnost e, će nešto što, i nešto što ćemo svi osjetiti. U određivanju različitih modela trenutne ambicije ZPP-a se trebaju zadržati. Kako bismo to postigli moramo također govoriti o renacionalizaciji i obustavi ZPP-a, ali osigurati zajednički standard i e, smjernice. Jedan primjer e, je plaćanje osiguranja, ali u slučaju ekstremnih e, uvjeta u prirodi. Pojednostavljenje ZPP-a je također važno i to će stvoriti veće sinergije među institucijama. Prošle godine u četvrtom mjesecu Francuska, Italija, Poljska i Irska, njihovi parlamenti su potpisali zajedničku izjavu u kojem su rekli da zajednički ZPP također treba obuhvatiti njihove administracije i mm, očekivanja e, e, poljoprivrednika trebaju biti na prvom mjestu ne možemo sve to postići bez veće subsidijarnosti i zato je važno podcrtati njezinu važnost. Subsidijarnost može odrigati važnu ulogu za države članice koje trebaju poduzeti mjere koje će ići u korist poljoprivrednicima. Mi smo objavili, objavili e, doprinos u kojem smo objasnili naše stajalište. Ehm, govorili smo o klimatskim promjenama i ja mislim da je to najveći izazov koji stoji pred nama trenutno. E, trenutno e, lokalne zajednice trebaju biti uzete u obzir. subsidijarno se spominje u komunikaciji komisije. Njezini napori su nešto što pozdravljamo. To je prava vrijednost u postizanju rezultata. Kolektivno e, iskustvo sa ekologizacijom pokazuje da jedno, e, da univerzalno rješenje nije urodilo plodom. Morali smo imati objektivnije mjere i to je moguće rješenje za budućnost. Međutim, e, to ne bi trebalo utjecati na ambicioznost ciljeva ZPP-a najbolji mogući način osiguranja uspjeha zpp a p-a je sustav kontrole. E, kad nemamo tešku industriju, onda poljoprivreda postaje još važnija jer se može bolje razvijati. U ovoj raspravi trebamo govoriti o tome kako možemo postići veću subsidijarnost. Imamo ZPP strateške planove. Ako ih imamo, moramo ih zadržati. E, to će biti važno u ove inicijative. Subsidijarnost treba biti važnija za nacionalne parlamente i to želim iskoristiti u priliku da bih to podcrtao. Moramo procijeniti učinak mjera država članica i osigurati odgovornost za njihovu provedbu. Na primjer, ministarstvo i zajednički odbori su postali e, ključna metodologija u Europskom parlamentu prije donošenja propisa i mislim da će biti važno imati nacionalne strateške planove za ZPP. E, svaki zakonodavni prijedlog parlamenta treba se sagledati, i prijedlog komisije treba se sagledati u parlamentu. Treba osigurati odgovornost. Za svaki europski prijedlog imamo istu proceduru i moramo imati obrazloženo e, mišljenje koje će biti podastrto u roku od nekoliko tjedana. Komisija kontrolira planove država članica, a također i parlament bi trebao imati tu kontrolu na tome. E, to bi moglo ojačati ulogu Europskog parlamenta, ovisno o razini gdje se donosi odluka. E, djelovanje e, i međusobna razmjena između parlamenta je važno. Možemo dijeliti najbolje prakse kojima ćemo postići potrebne sinergije za poboljšanje ZPP-a. Dijeljenje informacija može samo pomoći u razvijanju ZPP-a. E, moramo postići veću razinu fleksibilnosti i prilagodljivosti e, lokalnim uvjetima. Ovakav proces temelji se na specifičnim uvjetima i važno je imati ovakve rasprave kao što je današnja. Hvala gospodine Diring. A sada otvaram raspravu. Pozdravljam eh, predsjednika Sikerskog eh, da održi uvodni eh, izlaganje. Gospodin Offendorf ima riječ, izvolite. Hvala lijepa Evo, govorim u ime njemačkih parlamentaraca i zahvaljujem. E, to su dobre najave. Imamo situaciju u kojoj je pogođena poljoprivreda e, se e, ne mora bojati ničeg drugog osim provedbe E, imamo vrlo uske termine za donošenje odluga. E, kad se e, govori o kontrolama osjećamo se kao na optuženičnoj klupi mi se bojimo kontrola i prevelike regulative E, evo jedan trošak mi je poslan od 88 centa, e, to ne znam što je to bilo. E, da li možemo nazvati smislenim? Ovdje se opet radi o tome da počnemo iznova, da pojednostavnimo, da moramo imati u vidu razmjernost Mislim da je to preduvjet e, za pridobivanje povjerenja poljoprivrednika i cijelog društva. U društvu e, imamo sve veći jaz između osjećaja e, društva i osjećaja poljoprivrednika. oni više ne komuniciraju i tu moramo preokrenuti stvari Moramo e, se približiti, moramo e, poljoprivredu približiti cjelokupnom društvu. Gospodin Fonseca ima riječ. Ili Iz Portugala. Gospodja e, gospođa Fonseca. Hvala. Subsidijarnost i nešto što trebamo razmotriti na vrlo pažljiv način, jer u slučaju pretjerivanja došlo bi do renacionalizacije ZPP-a. Ali ako se ne provede u dovoljnoj mjeri, može doći do e, narušavanja tržišnog natjecanja. Govorilo se o klimatskim promjenama i ulozi subsidijarnosti u borbi protiv klimatskih promjena. Za južne države kao što je Portugal, voda igra ključnu ulogu Važno je osigurati ulaganja u e, navodnjavanje. Inače će doći do e, narušavanja tržišta u drugim državama kao i u Portugalu. U sklopu održivosti bitno je da komisija onda ne donese delegirane akte kojima će onda pokvariti ili promijeniti sve ono što je u sklopu ulaganja prethodno smatrano prihvatljivim. Neke mjere nisu samo vezane uz poljoprivrednu. Ruralno područje obuhvaća mnogo više od poljoprivrede i zato ulaganja u ruralna područja moraju se financirati i kroz ZPP, ali se treba i državama članicama omogućiti to da ulažu u ruralnim područjima ne samo kroz ZPP e nego i kroz druge instrumente, a to je bitno za one države u kojima financiranje kroz ZPP e nije dovoljno da bi se pokrile potrebe te države. Nakon toga e, Udaljavanje građana od tog e, sektora gospodarstva važan je problem. E, poljoprivredna je zapravo javno dobro, treba poslati tu poruku u javnost da bi se znalo koliko je važno e, zadržati tu granu. Javno savjetovanje koje smo proveli pokazalo je da su poljoprivrednici i nepoljoprivrednici imali različito mišljenje. Zato treba osvijestiti javnost o važnosti poljoprivrede. Hermans Garcia, madame. Gospođa Hermans Garcia. Hvala lijepa. Jedna od eh, ključnih uloga ZPP-a jeste da potiče poljoprivredni sektor. E, mi imamo jedinstveno tržište i ono mora glatko funkcionirati, kao što je povjerenik rekao, e, i to i ja mislim da trebamo generacijsku obnovu, e, trebamo nova gospodarstva Eh, jer inače eh, poljoprivreda neće preživjeti u Europskoj uniji. Ne smijemo biti ovisni o trećim zemljama. Moramo smanjiti birokraciju, eh, moramo pojednostavniti primjenu ZPP-a, a moramo i nastojati tako reformirati tu politiku da je mogu koristiti svi Također moramo paziti na okoliš i regije. Moramo e, gledati stvarnost, e, stvarnost u klimatskih promjenama. Mm. E, još jedan rizik je da bi svi mogli sami odlučiti što će sufinancirati Moramo imati homogenu e, poljoprivrednu politiku. To je veliki izazov. Naravno, e, pitanje je to i proračuna. Zanimljivo je čuti e, da je jedan zastupnik rekao nešto o čemu razmišlja i moja vlada već dugo vremena. Moramo imati E, e, veće sudjelovanje u ZPP-u 1,5 e, je dobro za sufinanciranje. Potičemo parlamente da zatraže od svojih vlada da ulaže veća sredstva u ZPP. Trebamo veću podršku država članica za ZPP samo tako možemo imati snažni ZPP e i, izbjeći e, renacionalizaciju ZPA. Moramo osmisliti reforme, neki su u tome aktivniji od drugih. Moja zemlja ima tu malo veće teškoće. Ali e, e, imamo i temu povijesnih e, kriterija. Moramo donositi pravilne odluke. Evo, svakak se slažemo se sa ovime što ste sada rekli. Gospodin Panenić, izvolite. Hvala. Poštovani članovi odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta, poštovane kolegice i kolege. Zahvalio bi se prvenstveno odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj na organizaciji ovoga sastanka i pozdravio inicijativu međuparlamentarne razmjene mišljenja. Želimo li da i dalje poljoprivredna politika bude pokretač daljnjeg razvoja i unapređenja sektora, i da buduća poljoprivredna politika bude usmjerena rezultatima i stvarnim ciljevima. Za njeno kreiranje i provođenje potrebna je horizontalna i vertikalna integracija svih dionika. A tko to može najbolje napraviti? Najbolje možemo mi, zastupnici nacionalnih parlamenata, zastupnici europskog parlamenta, jer smo u stalnom kontaktu sa našom izbornom bazom i usudio bi se reći najbolje možemo procijeniti mogućnosti i dosege e, problema, a isto tako i provedbe europskih politika. Upravo bi se zbog toga nacionalni parlamenti trebali više uključivati u dijalog s komisijom, slijedeći Barozovu inicijativu te snažnije koristiti mogućnosti koje im pruža Lisabonski ugovor u dijelu koji se odnosi na sudjelovanje u međuparlamentarnoj suradnji nacionalnih parlamenta i u suradnji sa europskim parlamentima. Upravo e, za kraj ovoga svibnja komisija je najavila predstavljanje budućega zakonskog okvira zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine i na tom tragu dopustite mi da predstavim inicijativu Hrvatskoga sabora za održavanje konferencija o ulozi nacionalnih parlamenata u oblikovanju zaje buduće zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. Stoga evo najavljujem i upućujem poziv za navedenu konferenciju svim nacionalnim odborima za poljoprivredu, također Nacionalnom odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske unije. Plan je da bi konferencija bila negdje krajem e, studenove. Također pozivam vas da na tragu prošle i naravno prošlih i ove rasprave u cilju aktivnijeg uključivanja nacionalnih parlamenata u formiranje europskih politika zajedno pokažemo da Europska unija može i mora pomoći ruralnim područjima i građanima koji tamo žive u svim njihovim problemima i budućem razvoju. Zajedno moramo pokazati da možemo unijeti potrebne promjene jer u Uniji jednakih meni i svima, nadam se nama, je neprihvatljivo da u nekim dijelovima Europske unije, a posebno u njenim istočnim dijelovima postoje manje vrijedni poljoprivredni proizvođači, da postoje manje vrijedne ruralne zajednice. Stoga i ovim putem zahvaljujem se predsjedniku Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj gospodinu Sikjerskom na prihvaćanju ove inicijative te očekujem njega i buduće u sudjelovanju na konferenciji. A očekujem i vas kolege da zajednički pristupimo oblikovanju buduće europske politike, pogotovo poljoprivredne. Hvala lijepo. Ako zaista svi dođemo imat ćete mnogo problema. dragi kolege i kolegice, kako bismo poboljšali e, ZPP, svi oblici i modeli koji su spomenuti e, trebaju novac. E, ja predstavljam poljoprivrednike u Latvijskom parlamentu. Mi smo svjesni problema za latvijske poljoprivrednike. Najveći problem koji bih želio ovdje predstaviti jeste činjenice da nakon 2002. godine e, e, smo imali jedan e, razvoj koji nismo pozdravili 2020. ćemo dobiti sa smanjeni e, doprinos e, našim e, poljoprivrednicima. On će biti samo 68% od onoga što smo prije dobivali. Mislim da je tu Europska komisija pogriješila što se tiče budućnosti ZPP-a od 2009. do 2016. područje za poljoprivredu se povećalo za 8% u Latviji. E, slično kao i u drugim zemljama. Ali u prosjeku u Evropskoj uniji je došlo do smanjenja od 3%. E, mm, u, Latviji imamo mnogo šuma, dakle nije tu problem e, sjeće šuma. E, činjenica je da u posljednjih 70 godina mnogo poljoprivrednih zemljišta je napušteno. U ime latvijskih poljoprivrednika i članova parlamenta za, e, tražimo pravednije financiranje u sljedećem razdoblju. Više izravnih plaćanja, onda ćemo moći se bolje uključiti u budući ZPP. Hvala. Hvala lijepa. Htjela bih reagirati na ono što je rekao njemački predstavnik. Moramo imati povjerenje, moramo surađivati za budućnost. Slažem se s time. E, e, ovdje imamo i žene poljoprivrednike. E, dakle, te poljoprivrednice su, se vrlo ponose svojim zvanjem i znanjem. Jako nam je stalo do toga da e, postignemo sve zacrtane ciljeve. Ali trebamo jedan drugačiji sustav. Moramo postići ciljeve Pariškog sporazuma, moramo smanjiti emisije CO2 Mm, sumpor, amoni i nitrati su također u pitanju. Eh, morat ćemo oduzeti licence ili dozvole za rad u poljoprivredi ako se ti ciljevi ne ispunjavaju. Sve je u poljoprivredi povezano. Stoga trebamo surađivati kako bismo postali malo fleksibilniji u našim pristupima. Kako Moramo omogućiti poljoprivrednicima da ispunjavaju te ciljeve. E, moramo se ponositi našom poljoprivredom. Sada vidimo da države članice e, rade što žele. Na kraju nećemo imati poljoprivredu. Hvala gospodin Hajko. Hvala lijepa predsjedniče, dame i gospodo. Uloga e, nacionalnih parlamenta u ZPP-u mora biti jasno vidljiva. Lokalni političari znaju što lokalne zajednice trebaju. E, moram vam reći da je Poljski parlament jednoglasno usvojio rezoluciju koja podržava Poljsku vladu u pregovorima da imamo e, pravična izravna plaćanja u Europi. Ne smijemo imati izravna plaćanja koja se razlikuje za faktor od dva prihodi poljoprivrednika u Europi su različiti. E, e, u Poljskoj od kada je ušla u Europsku uniju e, je napustilo 2,5 milijuna stanovnika. Mnoga gospodarstva su propala što je velik gubitak za e, društvo. Mi imamo e, zajedničke standarde, ali različite potpore poljoprivrednicima u jedan poljoprivrednik za isti rad e, dobiva polovicu novca iz ZPP-a od nekog drugog poljoprivrednika E, od početka su poljoprivrednici iz takozvanih novih država članica e, bili prikraćivani u e, plaćanjima. Mm, oni bi morali dobivati više novca kako bi mogli dostići svoje bogatije kolege u starijim članicama. Gospodin Lombard ima riječ, izvolite. hvala uh, u ime Irske, uh, Irskog izaslanstva, čast mi je ovdje govoriti. Ključni problemi o kojima ovdje uh, govorimo uključuju i fluktuaciju cijena. to mora biti uzeto u obzir kod, kod novog ZPP-a. Trebamo dati određena jamstva poljoprivrednicima kad se radi o strukturi cijena. Ta fluktuacija cijena mora biti ugrađena u sustav Ključna stvar ovdje je proračun. E, Irska jako ovisi o poljoprivredi i proračun iz EPP-a pomaže e, održivoj poljoprivredi u Irskoj. To moramo održati, to je jedan od ključnih načela koju trebamo kao nacija. E, mi ne time ne pomažemo samo poljoprivrednicima, već i održanju ruralnih područja. Poljoprivrednici moraju moći ostati na svojim gospodarstvima. E, moramo osigurati da novi ZPP e, također podupire e, mlade poljoprivrednike E, mladi osposobljeni poljoprivrednici su ono što mi trebamo i u Irskoj i u Europskoj uniji. ZPP e, mora uzeti u obzir taj ključni problem i mora osigurati generacijsku obnovu. E, bez toga cijeli poljoprivredni i ruralni sektor bi mogao dramatično i drastično opasti. Gospodin Flanagan ima riječ. Hvala lijepa. Ja znam da su dva govornika iz Irske već govorila dakle i vezano uz to ko je najbolje pozicioniran i kako postoje različiti pristupi vezano uz države članice i ovo što je posljednji govornik rekao vezano uz generacijsku obnovu. Međutim, ono što mene muči je dakle tko je bolje pozicioniran, dakle to je potpuno drugačiji pristup koji je Irska imala u vijeću u pogledu generacijske obnove. Tijekom trijaloga u pogledu omnibusa je bilo izvorno predloženo države članice trebaju platiti punih pet godina vezano uz mlade poljoprivrednike poljoprivrednike, dakle ako su manje od pet godina radili na gospodarstvu. To bi bile sjajne vijesti i to bi uistinu poboljšao generacijsku obnovu. Međutim, došao je zahtjev od irske vlade da se iz, iz shell pretvori u may, što znači da se ne mora već može. Znači ne mora se sad plaćati punih pet godina. Jedina vlada koja je to tražila je bila upravo irska vlada. Dakle, uzivši obzir da vi predlažete da ste najbolje pozicionirani za to odlučite što je najbolje za ZPP i generacijsku obnovu, možete mi molim vas reći zašto je uopće donesena ta odluka? Jer to je bio uistinu živi užas za mlade poljoprivrednike, a da vam je bitna generacijska obnova, ne biste to bili napravili. Rado bih uistinu čuo e, vaš odgovor na to. Poseu Sweden. Yes. Thank you. Uh, uh, Švedska. Hvala lijepa. Zahvaljujem vam tome što ste mi dali mogućnost da se pridružimo ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Kada govorimo o Švedskoj i našem stajalištu, decentralizacija administracije je nešto što je dobro Mislimo da će nam to pružiti mogućnost da se ostvare jasni rezultati u, poljoprivrednoj politici. Međutim, mnogi kolege su e, rekli koji su rizici vezani uz tu renacionalizaciju i stoga je vrlo važno da se dakle osnaži konkurentnost na unutarnjem tržištu. Moj kolega iz Švedske je već govorio o ekologizaciji koliko je to isto teško, dakle kako to prilagoditi na lokalnoj razini. A u Švedskoj mislimo da je drugi stup i njegove mjere su bolji način. Na taj način se daje veće ovlasti državama članicama. Mogu se pogurati mjere u pojedinim državama članicama. Isto tako govorimo o tome kako treba pomiriti poljoprivredu i društvo. Mislimo da je to lakše sa drugim stupom, dakle, pridobiti potrošače da razumiju te različite mjere koje se primjenjuju na razini Europske unije. Nadalje, ono što je važno su inovacije i razvoj, to su vrlo važni doprinosi kada govorimo o tome da poljoprivrede postane konkurentna i da isto postane održiva. Potrebna nam je bolja koordinacija na razini Europske unije i drago mi je što je čitav niz kolega postavio to pitanje vezano uz mlade poljoprivrednike i kako učiniti poljoprivredu njima atraktivnim. države strane, članice uistinu trebaju stvoriti dobre uvjete za te mlade poljoprivrednike. A što se tiče sustava e, nadzora moramo imati jednostavniju i bolju administraciju. Sljedeći govornik. Pani poseł Petir. Gospođa Petir je sljedeća, izvolite. Ako uzmemo u obzir korist koju poljoprivrednici čine za poljoprivredu, proizvodnju hrane, očuvanje biološke raznolikosti, opstanak ruralnog prostora, a na kraju krajeva i vrijednosti i očuvanje obitelji, onda je jasno da se proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku ne smije smanjivati hrvatski poljoprivrednici žele zadržati oba stupa financiranja ali smatraju da korištenje tih sredstava treba biti jednostavnije i ciljano prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima isto tako da mora biti usmjereno prema mladima i osigurati generacijsku obnovu. niti jedna država članica nažalost do sada nije u okviru e, programa ruralnog razvoja iskoristila mogućnost E, da pokrene potprogram za žene e, u ruralnom prostoru pa ovim putem pozivam sve predstavnike nacionalnih parlamenata da potaknu svoje vlade da to e, učine. također hrvatski poljoprivrednici očekuju pojednostavljenje E, zajedničke poljoprivredne politike ali ne samo za poljoprivrednike već i za administraciju jer čuli smo ovdje tijekom rasprava da se neki boje da će se komplicirana administracija samo spustiti sa europske na državnu razinu što ne bi bilo dobro. naravno da podržavamo veću supsidijarnost i fleksibilnost ali želimo da e, i dalje zajednička poljoprivredna politika nosi naziv e, zajednička. E, također e, što se tiče tržišnih mjera treba omogućiti da reakcije na tržišne poremećaje ili krizne situacije budu brze i učinkovite te da budu dostupne svim državama članicama i ponavljam ovdje inicijativu koju sam već iznijela više puta i za koju je povjerenik Hogan obećao da će dati podršku, a to je da se uspostavi poseban krizni fond koji bi bio e, izvan proračuna za poljoprivredu. Hvala lijepo. Pan poseł Matija. Gospodin Matijas iz Portugala. Poseł Matijas, Portugal. Gospodin Matijas, Portugal. Izgleda da nije tu. Gospodin Dali. Daily Island. Irska, gospodin Sani. Yes, uh, uh, Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Bio sam ugodno iznenađen time da se toliko često referiralo na ulogu poljoprivrede i odgovornost uh, poljoprivrednih proizvođača vezano i uz druge sektore društva. Postoje određeni jazovi između urbanog i ruralnog. E, moramo i na interinstitucionalnoj razini tu ponešto učiniti. Stoga bi tu spomenuo i projekt Pametna sela E, dakle, to je nešto što je bitno i za sljedeći financijski okvir. Tu već imamo sredstva, imamo i fond za e, ruralni razvoj, i za ribarstvo i socijalni fond. E, pogotovo kada govorimo o ovim ruralnim komponentama. Dakle, ovaj koncept pametnog sela bi trebao biti jedna poveznica između svih aktivnosti u europskom proračunu koje se odnose na ruralna područja. Stoga tražim od komisije da uvede obvezujućih 5% e, proračuna upravo vezano e, tih fondova vezano za ovaj projekt Pametna sela. Trebalo bi osigurati da ta manja naselja se nekako ne izguraju iz e, regionalnog programa. A tu imamo i dvije uloge predstavnika država članica, da se osigura da vlade podrže taj pristup u vijeću, isto tako da osiguraju da ta inicijativa Pametna e, sela postane dijelom relevantnih nacionalnih programa. Hvala. Gospodin Krušnikovski. Hvala lijepa. Moji kolegi parlamentarci iz Poljskog parlamenta su već spomenuli to pitanje različitih razina izravnih plaćanja. Kod nas su oba doma usvojila jednu sličnu rezoluciju, međutim želio bih govoriti o toj mogućnosti da se održi dakle, sustav e, SAPSA, dakle schema jedinstvenog plaćanja po površini, jer sada bi promjena dovela do većih troškova. I to bi moglo biti eh, atraktivno za one zemlje koji koriste izravna plaćanja. Eh, glavni direktor je govorio o tom novom strateškom okviru, programima i to sve državama članicama pruža mogućnost da budu fleksibilnije i da se prilagode potrebama pojedine zemlje. Dakle, ono što je komisija predložila treba objaviti što je prije moguće i nadamo se da ćemo moći podržati takva nova rješenja. Ako taj novi model bude jednostavniji, i fleksibilniji. I bit će nam potrebna mogućnost da dakle, se to sve bolje prilagodi lokalnim potrebama, još pogotovo kad uzmemo obzir aspekte klime i zaštite okoliša. Moramo biti svjesni te prijetnje koja je povezana sa novim modelom, recimo da dođe do kašenja u provedbi ZPP-a, ako novi strateški planovi ne budu usvojeni na vrijeme. Komisija bi trebala usvojiti jedan harmonizirani pristup kada govorimo o strateškim planovima. Nadamo se da će doći do pojednostavljenja u ovom novom sustavu. A s druge strane, to može dovesti još do više troškova, do više birokracije u nekim državama članicama. Možda će se od njih tražiti da troše još više sredstava u novcu ili u nekom drugom obliku. Kad govorimo o Poljskoj, ovaj novi sustav e, e, pokriva dakle preko milijun novih poljoprivrednika, tako da će tu biti uključeni veliki birokratski troškovi. Pa se postavlja prednost, pitanje gdje tu nastaje prednost za poljoprivrednike. Hvala lijepa. Now only one Sad samo još po jednu minutu, slažete se? Gospodin Starkavišus, jedna minuta, samo jedna minuta. Dobar dan. Mi smo čuli danas vrlo jasnu poruku da proračun za ZPP će se smanjiti kojih 10%. Idemo razmisliti, imamo li bilo kakve pričuve iz postojećeg ZPP-a, što bi nam malo pomoglo da budemo ekonomičniji. Mislim da bi tako nešto mogli učiniti. Idemo uzeti takozvane soft projekte koje smo provodili kroz ZPP. Možda i ulaganje u određene publikacije, u informiranje, možda se tu mogu smanjiti troškovi ili ako idemo tim putem pojednostavljenja i tu ćemo uštediti novac. Evo prošla je moja minuta, to bi bilo to. Hvala lijepa. Ja se sada obraćam zastupnicima nacionalnih parlamenta, dakle države kažu mi želimo zadržati naš proračun, ali ne želimo više uplaćivati. Dakle, ili ćemo imati više novca za sve i više uplaćivati ili nećemo. Dakle, i kako bi bilo da imamo određenu e, porez koji ćemo uvesti recimo na kerozini ili na e, transakcije pa ćemo dobiti više novca. Kada govorimo o kepingu, e, dakle, da li će 27 birokracija biti bolje nego jedna dobra birokracija iz središta, a to da će različite države donositi različite mjere, to je narušavanje tržišnog natjecanja. Recimo, govorimo o uzgajateljima svinja koji u pojedinim zemljama, kao što recimo Slovenija, e, Austrija i neke druge zemlje, imaju potpuno drugačije uvjete i to dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja. Mi sve veliko odluke moramo zajednički donositi. Što se tiče pojednostavljenja, možemo sve pojednostaviti, trebamo se pridržavati dobrih standarda u pogledu klime, zaštite okoliša i sve druge standarde. Govornik je prekinut. Gospođa Konrad. Hvala lijepa što ja još mogu doći do riječi u, u ovoj uistinu živoj raspravi. Samo bih još htjela dvije stvari spomenuti. Dakle, e, smanjenje birokracije za poljoprivrednike je nešto što su uvijek iznova spominjalo i to je nešto vrlo važno i ovaj sustav koji ste nam vi danas e, predstavili e, izgleda da bi to moglo onda i biti tako. Dakle, postoje veliki izazovi za poljoprivrednike, dakle, rizici u pogledu tržišta, u pogledu e, vremena, pa bi bilo dobro e, kada bi stvorili instrumente e, koje bi bilo određeno osiguranje kod kriza ili kod rizika. Nove tehnologije bih isto tako željela spomenuti, tu su velike šanse E, za e, taj poveznicu dakle između samih potrošača i onoga što se proizvodi pitanje vezano uz klimu. Može se to sve onda može premostiti kroz te nove tehnologije i trebamo ih snažnije upotrijebiti. Evo toliko od mene u jednoj minuti. Albuquerque, Portugal. Zastupnik iz Portugala, izvolite. Nije prisutan. Gospodin Buda, minuta, samo jedna minuta. Hvala lijepa, bit ću kratak. Naravno da želimo više novca za ZPP ili barem zadržati postojeću razinu, ali moramo biti otvoreni jedni prema drugima. E, u pogledu Brexita nećemo imati više novca. Ako želimo istu razinu novca, onda se morate malo porazgovarati e, sa državom članicama da oni više uplate u proračun. INA, jer ne može nitko izmisliti nekakve dodatne vlastite fondove kako bi financirao ZPP, onako kako bi mi to htjeli, dakle da bude bolje nego što je danas. Drugo, konvergencija kolegice i kolege u zapadnoj Europi. Naravno da vi želimo konvergenciju u pogledu plaćanja jer mi smo igrači na istom tržištu i, otvorili smo naša tržišta u istočnoj Europi za poljoprivrednike iz zapadne Europe. Nije li normalno da sada imamo iste preduvjete i istu e, podršku i pojednostavljenje? Da, samo vas e, molim sada za nešto malo vremena. Govornik je prekinut. Gospođa Holbuš. Na početku se ovdje formuliralo ciljeve, dakle ciljeve koji su bitni i u pogledu klime i zaštite okoliša s jedne strane, a s druge strane konkurentnost. S druge strane možemo i definirati ciljeve dakle, za zaštitu okoliša, ali kako to povezati dakle sa ovom sposobnošću konkuriranja i pri čemu, na što mislite, unutar e, našeg zajedničkog tržišta ili na globalnom tržištu? Dakle, sada se postavlja pitanje kako ćemo ta proturječja riješiti i što nam je tu važnije? Dakle, e, klima i zaštita okoliša ili da i dalje ostanemo kod naše globalne strategije? Tu moramo, e, mora nam to biti jasno da ne možemo s jedne strane E, biti akteri na e, svjetskom tržištu, e, s druge strane, dakle, unositi elemente u poljoprivredu koje ja smatram ispravne, a poljoprivrednici nek se snažu. Dakle, to su stvari koje moramo riješiti. Gospodine Rope, hvala lijepa. Imamo dobru mogućnost da danas razgovaramo o ovoj temi s nacionalnim parlamentima. Ova tema je vrlo važna i moramo to riješiti sada, odmah. E, zašto nam je potreban ZPP? Iz vrlo jednostavnog razloga. Kako bi riješili tu situaciju gdje poljoprivrednici zarađuju samo 50% onoga što ljudi zarađuju u drugim e, sektorima. E, a zašto trebamo imati zajedničku politiku? Jer postoje prevelike razlike između država članica. Dakle, moramo nastaviti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i osigurati da ona uistinu ostane zajednička konkurencija. Ako nemamo poštena plaćanja, onda ne možemo imati pošteno tržišno natjecanje. A moramo imati pošteno tržišno natjecanje jer ne postoje granice unutar Europske unije. Pojednostavljenje je lijepa riječ, ali e, ne smijem se dati očarati od te riječi. Govornik je prekinut. Hvala predsjedniče, već je mnogo toga rečeno i ponovno rečeno. Biti ću kratak postaći ću tri pragmatična pitanja. Da li većina država članica se odlučuje za održanje e, izravnih plaćanja i prvog stupa ili e, drastična e, smanjenja izravnih plaćanja? Podrška troškova, da li će to nestati? Treće pitanje, kako uspostaviti sinergije između vlada, a isto vremeno održati e, e, subsidijarnost nacionalnih e, parlamenta. Hvala lijepa. Um, Hvala lijepa. Ovo je vrlo važna rasprava koju imamo i bitno je da su ovdje i nacionalni parlamentarci. Kada govorimo o izazovima, trebamo reći da će novi ZPP jednom zaovijek riješiti neke probleme koji postoje kad govorimo dakle o snaženju utjecaja nacionalnih e, parlamenta e, onda isto tako trebamo to povezati sa većom jasnoćom, jer e, ovdje smo već više puta e, e, rekli da su poljoprivrednici frustrirani time kada im na nacionalnoj razini kažu da o tome odlučuje Brisel, onda dođu u Brisel, onda im oni kažu da je to nacionalna odluka. Dakle, nadamo se da ćemo barem naći jedan zajednički teren s našim nacionalnim parlamentima, da barem poljoprivrednici znaju da im ZPP pruža određenu sigurnost u pogledu toga tko donosi odluke i gdje. Gospodja Hazenkamp, hvala predsjedniče. Slažem se oko potrebe za većom subsidijarnošću kako je predvidjela komisija u svom prijedlogu. Ja dolazim iz Nizozemske zemlje koja ne briljira što se tiče kvalitete vode, korištenja gnojiva i tako dalje. E, I nizozemska će ponovno dobiti izuzeće. Moja zemlja se nije pridržavala pravila Europske unije, a ta pravila su važna jer su uvedena zbog interesa javnog zdravlja kako će komisija navesti na poštivanje pravila sve države članice, jer često neki, igraju prljavo, ali poslije ih se više uvažava u Briselu čak. Hvala. Ja bih željela iskoristiti ovu mogućnost kada ovdje imamo zastupnike nacionalnih parlamenta. Mi smo danas u ovom domu zajedno sa kolegama imali jedno odlično glasanje, dakle jednoglasno smo glasali u pogledu našeg prijedloga kako postupati što se tiče antimikrobne rezistencije a to je vrlo važan faktor kada govorimo u ovom One Health pristupu, dakle jedno zdravlje. Dakle, i tu bih vas zamolila da u tom području uistinu djelujete na e, korist poljoprivrednih standarda i građana Europske unije. Dakle, da ovu mjeru podržite. Hvala vam lijepa. E, Hvala svima na ovoj raspravi koja je bila vrlo živa. Sada nakon ovako bogate rasprave nemamo baš mnogo vremena na raspolaganju. Međutim, htio bih čuti od komisije i od Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta na samom kraju ove rasprave e, kakav bi bio zaključak. Gospodin Pleva ima riječ za zaključni govor na tri minute. Hvala, hvala na ovoj vrlo bogatoj raspravi koju sam pratio sa mnogo zanimanja. Rekao sam na samom početku da se ova rasprava vodi u pravom trenutku, zato što smo imali komunikaciju eh, komisije, ali još nije došlo do pravnog eh, prijedloga. Sada je postavljeno mnogo pitanja o detaljima, mada znamo koji će biti pravni pristup. Komisija predlaže novi model, a to je pravi pristup. Mm, vi ste spomenuli o to da treba izbjeći prekomjernu regulaciju, da mm, poljoprivrednici ne smiju biti posljednja rupa nasirali, da trebamo imati generacijsku obnovu, da trebamo imati spajanje gospodarskih i e, e, ekoloških uvjeta u konkurentnosti, poboljšati zdravlje, inovacija i istraživanje trebaju biti vidljiviji. Treba se zadržati razina financiranja u ZPP-u. U svemu tome treba izbjeći pretjeranu kompleksnost i prebacivanje tereta od komisije na nacionalnu razinu upravljanja ovaj pristup e, treba se dovesti u suglasnost sa pristupom nacionalne strategije. Prijedlog će sigurno sadržavati mnogo više detalja i siguran sam da ćete u prijedlogu komisije koji će biti pravni tekst pronaći odgovore na sva vaša pitanja. Objavit ćemo prijedlog krajem svibnja, početkom lipnja. To će biti tekst o ZPP-u prije objavljivanja samog prijedloga o VFO-u. Neću sada više komentirati višegodišnji financijski okvir. Mislim da je komisija već bila prilično jasna što se tiče toga pitanja. Sada ući u pojedine detalje e, zabrinutosti koje ste spomenuli bilo bi previše. Ali općenito govoreći u novom modelu imat ćemo više fleksibilnosti i više odgovornosti koja će se tražiti od nacionalnih vlasti i država članica uz e, kontrolu komisije. Mislim da ćemo time riješiti probleme koje ste vi spomenuli. E, I time ću stati. Želim vas e, uvjeriti u to da smo čuli vaš glas i vaše zabrinutosti i nadam se da ćete u kontekstu ovog prijedloga uspjeti dobiti sva objašnjenja koja su vam potrebna. Hvala. Hvala gospodinu Plevi. Sada riječ dajem gospođi Aguilera za zaključne riječi. Izvolite, imate dvije minute. Hvala. Poštovani predsjedniče, ja sam ona koja se najviše pridržavala zadanog vremena, molim lijepo. Evo, samo ću kratko reći tri stvari. Prvo, imali smo vrlo široku raspravu u kojoj smo primijetili da postoje različita stajališta između sjevera, juga i istoka. Tri različita stajališta, tri različita gledišta, različite vizije, tri različita modela. To je kompleksnost s kojom se trebamo suočiti i imajući to na umu moramo sklopiti e, ZPP za buduće razdoblje. Drugo, mnogi su zabrinuti zbog generacijske obnove. mi, zastupnici iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, e, jesmo li mi spremni na donošenje novih politika e, za uključivanje mladih? Jer takva politika ne postoji samo na europskoj razini, nego i na nacionalnoj razini i upravo na toj razini se baš i ne provodi moramo uvijek e, potaknuti raspravu. Jesmo li spremni e, potpore iz EPP-a davati umirovljenicima, na primjer? E, evo, dajem samo neki materijal za razmišljanje. Pitanje je želimo li stvarno ozbiljno shvatiti generacijsku obnovu i uključivanje mladih u poljoprivredu. Treće, jedan njemački zastupnik, ako se ne varam, rekao je da se poljoprivrednici boje e, kontrole Europske unije. Naravno, a sada će se trebati bojati i kontrole nacionalnih država zbog nacionalnih strategija koje će postojati. Hvala. Hvala. Imate dvije minute za odgovor, izvolite. Hvala pa samo kratko. Ova rasprava je bila jako važna, jako zanimljiva. Ja sam se uvjerio da je supsidijarnost put kojim trebamo kročiti i to je važno jer mladi poljoprivrednici um, postoje u cijeloj Europi, a mišljenje Irske je da trebamo um, uključiti sve više mladih kroz poljoprivredu smanjujući birokraciju treba biti privlačno za mlade ljude ući u sustav poljoprivrede, ali trenutno birokracija im to onemogućava. E, mislim da trebamo iskoristiti ovu priliku u ovoj reformi da omogućimo ZPP-u da privuče mlade ljude u poljoprivredu. Mi smo jedinstveni, ali i naše politike trebaju biti e, takve da konvergiraju jedne prema drugoj bez financijskih sredstava to nećemo moći postići. E, naš premijer je ovdje u siječnju govorio o davanju većeg, doprinosa financiranju. A e, svi budemo doprinosili, to će biti korisno za postizanje europskih ideala i mi ćemo svakako nastaviti to činiti. Hvala. Sada imam tri minute za zaključke. Evo, samo kratko od mene. Vrlo često se govorilo da nacionalni parlamenti trebaju imati jaču ulogu, treba postati bolja suradnja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta koji trebaju imaju više odgovornosti. A netko je spomenuo i u donošenje nacionalnih strategija, a ne samo donošenje novog ZPP-a. E, drugo, trebate e, vršiti pritisak na vaše vlade. E, povjerenik Hogan je to rekao na samom početku ove panel rasprave. Vlade trebaju povećati svoj doprinos srpskom proračunu jer bez resursa nećemo moći provoditi ZPP. Treće, decentralizacija je nešto što svi smatraju pozitivnim, ali jasno je da svatko može to protumačiti kako želi. Neki su predložili da decentralizacija bude toliko radikalna da se predloži da pametna sela postane, postane, postanu. Govornik je prekinut. I još e, neki elementi koji se mogu obuhvatiti nacionalnim planovima, to se spominjalo u ovoj raspravi. Prvo, e, potpora mladima, drugo, inovacija, treće, okoliš, Mislim da trebamo naglasiti odgovornost. Ne možemo to odvojiti od fleksibilnosti. Te dvije stvari idu u korak jedna s drugom. Kako bismo produbili ovu raspravu, proširili je i učinili intenzivni razmjenu između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, možemo samo sa nestrpljenjem očekivati e, zakonodavni prijedlog komisije o ZPP-u koji će biti uskoro objavljen. Gospodin Sikijevski, predsjednik ovog odbora, ima riječ za konačne napomene. Hvala. Vi ste odlično iskoristiti vrijeme na raspolaganju, ostavili ste mi čak jednu minutu, dobro. ZPP je politika ne samo za poljoprivrednike, nego i za potrošače zajednička poljoprivredna politika i europski porezni obveznici znaju da će imati koristi od toga. Dakle, svi ćemo imati koristi i to će biti pozitivno za naš okoliš i za klimatske promjene. Trebamo govoriti o širokoj paleti mogućnosti ZPP-a. Moramo shvatiti koja je njegova vrijednost, jer ova politika zaslužuje e, financiranja. E, ne tiče se samo potrošača i građana, nego i političara, zato što odluku ne donosi odbor Europskog parlamenta. Svaki odbor donosi neke odluke. Tako da vas molim da prenesete poruku o važnosti ZPP-a i zašto e, taj element treba našu potporu. Kako bi izgledala budućnost bez ZPP-a? kako bi e, poljoprivreda bila konkurentna kad ne bismo to imali. Dosta smo govorili o tome u ovom sazivu parlamenta. Znamo da vanjski aspekti utječu na europsku poljoprivredu. Neki e, proizvodni sektori osjećaju mjere više nego drugi odluke donosi naravno Europsko vijeće. Znamo to. Međutim, mnogo toga ovisi o ministrima financija. Razgovarajte s vašim ministrima e, poljoprivrede, razgovarajte o tome jer to je nešto što dugujemo našoj poljoprivredi. Mi imamo slične vizije. Bez obzira na pripadnost državi ili određenoj političkoj opciji, moramo odaslati jasnu poruku. Želimo da svi shvate kako je važno djelovati u našim odborima za poljoprivredu. I drago nam je što imamo plodonosnu suradnju ako ne budemo imali kvalitetnu razinu dohodka za poljoprivrednike, mladi se neće uključivati u tu aktivnost. Plaćanja su važna za proizvodnju u teškim uvjetima. Ako ne budemo plaćali za proizvodnju, proizvodnju nećemo ni imati i onda bismo mogli e, doći do razine koja će biti samo 15% proračuna, ne više od toga. Dakle, u nekim slučajevima su situacije jako teške, a izravna plaćanja bi trebala više ovisiti o vrsti zemljišta koja se obrađuje. Dosta se govorilo o konkurentnosti, znamo da imamo sve više konkurentnosti. Možda smo premalo govorili o položaju žena i o e, financijskim instrumentima koji trebaju zamijeniti druge vrste financiranja. Ova je rasprava bila jako važna. Moramo nastaviti djelovati bez obzira na krizu kako bismo zajamčili sigurnost u ovom sektoru. Mislim da je ovaj susret bio jako zanimljiv. Zahvaljujem svim zastupnicima nacionalnih parlamenta, zahvaljujem suradnicima, organizatorima i svima onima koji su dali doprinos ostvarenju ovoga sastanka. Zahvaljujemo i prevoditeljima koji zahvaljuju slušateljima. Imamo još pet minuta vremena. To je sada moj poklon vama. Dobili ste prekrasan dar. Želim vam što skori i ugodan povratak e, vašim domovima i siguran sam da ćemo nastaviti s našom pozitivnom razmjernom mišljenja. Imat ćemo zakonodavni prijedlog komisije, o tome je već govorio generalni direktor Pleva. To će biti e, zaključenje e, rada našeg odbora na